a započinjemo sa izvješćem gospodina Lundgrena i znači početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i vozačke dozvole. Gospodin Lundgren dati ću vam riječ, a nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i nakon toga ću postaviti pitanje i komisiji. Komisijo, jeste li ovdje? Da. Na kraju mišljenje Europskog socijalnog i gospodarskog odbora. Hvala Simon što ste s nama danas. Gospodine Lundgren, izvolite. Predlažem da počnemo. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Ovo je dakle moje prvo izvješće možda jedino nakon sinoćne šarade kada je sve raspodijeljeno između velikih dvaju klubova, a one nezanimljive stvari su prepuštene mrvice drugim klubovima. No možda možemo surađivati i na ovome prijedlogu za direktivu za osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačkih dozvola i prije svega rekao bih da podržavam ovdje predlog komisije svrha direktive podići standarde među novim vozačima i da održimo i poboljšamo profesionalne vještine postojećih vozača kamiona i autobusa unutar Europske unije. Cilj je dakle povećanje razine informiranosti, svjesnosti rizika kod vozača s ciljem smanjenja rizika i povećanja cestovne sigurnosti. Nadalje direktiva izlaže standarda profesionalnim vještinama kako bi se pobrinula da postoji pošteno tržišno natjecanje diljem Europske unije. Vjerujem da će ovaj prijedlog to ostvariti i zbog toga ne predlažem mnogo promjena. Međutim, postoji nekoliko stvari koje smatram da je komisija propustila. Prije svega, želim bih zaštititi sistem osposobljavanja kakav imamo u Švedskoj i drugim zemljama sa učenjem uz rad. Osobe kada dobe steknu vozačke dozvole, pratnji su certificiranog instruktora tijekom svakodnevnih kondicionalnih aktivnosti. Takvo učenje za rad, učenje u praksi uključuje velik broj stvari koje se inače nikada ne može naučiti u vozačkoj školi. Nadalje državama članicama bih volio ponuditi mogućnost da ponude vozila koje voze na alternativno pogon do 2,5 tone na temelju vozačke dozvole B. U nekim državama članicama gradovima i drugdje se nudi mogućnost električnih vozila, tako da postoji smisla dopustiti dodatnih 750 kg do godine povećanja u masi, isključivo posljedica dodane mase, zahvaljujući alternativnog pogonskog sklopa, primjerice akumulatora ili baterija. Također predlažem da vozači trebaju poznavati kako planirati putovanje tijekom neobičajnih mm, klimatskih uvjeta, primjerice iznimno visoke ili niske temperature, kiša, snijeg i slične. Osobe koje voze u Alpskoj regiji ili na sjeveru Europe trebalo bi znati kako pričvrstiti lance za snijeg. Nažalost, barem u Švedskoj vidimo prečesto da to nije slučaj, a to je nešto što se lako može naučiti u 30 minuta u učionici. Također predlažem sistem registra i kontrola koje se temelji na već postojećim nacionalnim registrima, a koje bi nadležnim nacionalnim tijelima pružila mogućnost stjecanja informacija o kvalifikacijama osoba uz cestovne provjere, uz cestu tijekom istrage ili slično. Također bi bilo to od koristi u borbi protiv krivotvorenih isprava koje stvaraju probleme. Ostali amandmani u principu su pojašnjenja, prijedlog komisije je poprilično nejasan u nekoliko područja i to bi moglo dovesti do različitih tumačenja u različitim zemljama. Hvala. Merci, monsieur Lundgren. Je Riječ dajem izvjestiteljima u sjeni. Zastupnica Lukaševska. Hvala gospođo predsjednice. Ja bih e, se želio zahvaliti gospodinu Lungrenu kao zaista iskusan vozač. On je u svom izvješću pokazao sve one promjene koje su nužne i sve one promjene koje su zaista potrebne. Kao što je gospodin Lundgren kazao, cilj same direktive jeste da se poseban karakter e, modernog obrazovanja profesionalnih vozača e, upotpuniti, učiniti ga atraktivnim prije svega kad je reč i o mladim osobama. Riječ je i o međusobnom priznavanju e, dozvola u članicama Europske unije. Do sada nije bilo razgovora ni pregovora kad je riječ o izvjestiteljima o sjeni. s tome želim dati svoje pozitivno mišljenje da se e, mogu e, voziti i vozila teža od 3,5 tone kad je riječ o akumulatorima ekološkim vozilima sa B kategorijom, što znači to bismo potaknuli električni pogon vozila, a isto tako dovest će do ubrzanog smanjenja CO2 emisija. To bi bio i naš doprinos tomu. Bilo bi jako važno da se isto tako iz same E, direktive isključe one osobe koje su početne kvalifikacije i dobili dozvoli kad je riječ o riječ o praktičnom e, praktičnoj provedbi nastavi gdje gdje zapravo e, instruktor vožnje ili ovlaštena osoba za instrukciju se nalazi sa polaznikom u samom vozilu i primijetili ste sigurno, mislim da je jako važno da se jače naglasi daljnje školovanje, te isto tako i školovanje u slučaju vremenskih nepogoda. To ne vredi samo za sjever Europe, već i u mnogim državama Europe u kojima imamo e, elementarnih nepogoda i snijega na cestama. Nekoliko komentara s tim u vezi. Što se tiče obrazbe i dakle daljnje obrazovanje samih vozača. Razgovarala sam i sa instruktorima vožnje koji obrazuju i vozače. Osim teorije koja je dosta jako izražena, možemo zamijetiti da imamo dosta nedostatni eh, segment eh, e-učenja, internetskog učenja, trebalo bi provjeriti da li sam polaznik e, škole vožnje uopće može profitirati od takve ponude. Što se tiče psihofizičkih preduvjeta samog kandidata i takozvani soft skills, e, svakako i njih e, treba procijeniti. Pri tome mislim i na mlade koji ne samo da se nalaze na putu E, obrazovanja, već i kao daljnja kvalifikacija i daljnje stjecanje vještina. Obaveznih 35 e, školskih nastava svakih pet godina e, koji se odvijaju u bloku od pet dana, to je nešto što je predloženo. Međutim, isto tako upozoreno je na to da je riječ o o kandidatima koji su stariji od 50 godina i koji svakako možda ovakva dimenzija ovakvog neposredne nastave, možda bi se ova satnica mogla i prepoloviti za ovu dobnu skupinu i time smanjiti i broj dana koja se provodi na stručnim e, kvalifikacijama i da se na neki način e, ovdje ograniči skupa. Što se tiče posebnih uvjeta koje se tiču poljoprivrednih, šumarskih, stočarskih i ribarskih eh, poduzeća koje imaju svoj prijevoz za vlastite potrebe i za vlastitu robu, želim postaviti pitanje predstavniku komisiju ne bi li bilo primjereno i opravdano da se da se ne analiziraju pritome samo poduzeća iz navedenih sektora, dakle poljoprivrede, hortikulture, šumarski, stočarskim i ribarskim, već isto tako i transportna poduzeća do 100 km kako to e, u okviru koje se nije dakle e, prijevoz e, dakle na, na razini do 100 km i koristi. To je nova realnost i nova okolnost D d 1 kategorije vozačkih dozvola, tu smo ustanovili da ove kategorije autobusa više od 8 metara dužine i manje od 17 putnika, 16 plus 1. Čula sam da u autobusima koji su dugi 8 metre je uobičajeno da se instalira 22 sjedala. Postavlja se dakle pitanje da li e, su susreli se s ovim problemom i da li bi bilo problematično da ostavimo granicu od 8 metara i da se e, prilagodi broj putnika u takvim autobusama i da se sa 16 plus 1 poveća na 22 putnika. Što se tiče daljne izobrazbe, kad je riječ o prometnoj sigurnosti, po mom mišljenju svakako bi ovaj povećani broj satnice trebalo posvetiti upravljanju rizicima, te isto tako i procjene rizika u samom prometu, ali isto tako savladavanje stresa, e, suzbijanje agresivnosti u cestovnom prometu, ali isto tako i faktori kao što su primjerice ometanje vozača, kao što je to recimo korištenje mobilnih telefona što vrlo često dovodi do teških nesreća. Postavlja se pitanja i ograničenja za profesionalne vozače koje su eventualno e, što se tiče isto tako i pristupa vijeća. Sve u svemu moramo kazati i mišljenja sam da je sam nacrt gospodina Lungrena izuzetno dobar ove zakonodavne rezolucije svakako ću sa svoje strane i u ime svoga kluba uputiti konkretne amandmane, ali mislim da izvješće će biti nesporno. Svima nam je stalo do kvalifikacije samih profesionalnih e, vozača. Gospođa Grapini. E, Hvala vam doista sam optimistična što se tiče ovog izvješća i to iz dva razloga. Prije svega moramo priznati da je komisija provela procjenu provedbe ove direktive 2003. i prepoznali su da postoji cijeli niz problema Dobro, dakle, ovime pokušavamo razjasniti stvari. S jedne strane imamo pravnu nesigurnost u tumačenju izuzetaka i postoje poteškoće u tome da vozači ime dobiju prepoznavanje, odnosno priznavanje svojih certifikata, a također postoje problemi vezani uz dob, odnosno starost vozača. Naši kolege iz EPP-a s pravom su rekli da je gospodin Lundgren sručnjak u svom polju. Tijekom naših sastanaka sa izvjestiteljima u sjeni, svako se pokazuje opasnost da osoba koja iz tog polja dolazi je možda subjektivna i da će biti u sklonosti nagnuti ravnotežu u jednu smjeru koji bi mogao stvoriti neke druge poteškoće. Najmam pitanje za komisiju i za izvjestitelja. Od komisije bih voljela čuti vjerujete li da moramo razjasniti nekomercijalni prijevoz. Smatram osobno da je to potrebno, no zanima me vaše stajalište. Postoje neke situacije u kojima u jednoj državi članici određeni transport se može smatrati nekomercijalnim, a druga država članica taj prijedlog neće isto tako doživljavati. Dakle, to je velika prilika za nas da se ovo pitanje razjasni. S druge strane, znamo da imamo vrlo različite postupke u različitim državama članicama što se tiče kodeksa 95 u nekim državama članicama on je opisan na dozvoli, u drugima na kartici sa kvalifikacijama, u trećim državama na oba, oba ta mjesta. Dakle, smatram da nam je potrebno jedno dosljedno stajalište vezano uz te oznake za kod 95. On nam zapravo pokazuje da je osposobljavanje izvršeno u sukladnosti sa svim zahtjevima. Postoji tu dakle nekoliko stvari koje je potrebno razriješiti, ali o tome ćemo se pozabaviti s izvjestiteljem. Osobno nikada nisam razumjela amandmane 3 i 4 što se tiče obuhvata i ne znam zbog čega u amandmanu 12 izvjestitelj želi novi tip izuzetka Dakle, s jedne strane se želi od neke izuzetke ukloniti, ali u amandmanu 12 žele uključiti nekakav drugačiji izuzetak. Možda sada nije trenutak da ulazimo u sve detalje, no želio sam reći da postoje nekoliko stvari koje u mom klubu potpuno nisu jasne. Nadamo se da ćemo kroz ovo izvješće moći uskladiti osposobljavanje i zahtjeve za osposobljavanje vozača te da ćemo razjasniti definicije, kao što sam prije spomenula, nekomercijalnog transporta. Također se moramo zabaviti svojim pitanjem od oko 4000 kg kako bismo povećali sigurnost u komercijalnom cestovnom prevozu. Imam još detalja, no za sada me zanima e, što ima za reći komisija, a možda i naš izvjestitelj ima nešto za reći jer doista oslanjamo se na njega kao stručnjaka. Zahvaljujem zastupnice Grapini. Merci madame la présidente. Euh, również chciałbym podziękować posłowi e, Lundgrenowi. Ja bih e, sa svoje strane se želi isto tako zahvaliti gospodinu Lungrenu na ovom nacrtu zakonodavne rezolucije. Mi e, podržavamo sve što je predloženo, sve se mora precizirati, moraju se isto tako unijeti iznimke vezano školovanje i daljnju izobrazbu, te isto tako i sigurnosna pitanja. Mi smo ipak e, predložili i nekoliko pitanja koje bi trebalo razjasniti digitalni instrumenti, e, e-učenje, kako se one koristi, široko korištenje internetskog učenja dovodi do brojnih pitanja. U kojoj mjeri zaista se kvalifikacija može time pospješiti ako e-učenje postane obavezno? ova školovanja se ne završavaju sa nekom dodatnom kvalifikacijom, što znači da saznanja i spoznaje se ne mogu verificirati da li je zaista došlo do e, poboljšanja samih e, saznanja i spoznaja. Međutim, veliko je značenje kada se takva školovanja priznaju u svim članicama. Razumijemo da je cilj ovih prijedloga smanjivanje troškova, a isto tako je pojednostavljevanje samu školovanju. No, moramo istaknuti i kazati da je u realnim uvjetima treba promatrati ponašanje samih profesionalnih vozača, a isto tako možemo odvojiti da li ovakva vrsta školovanja i izobrazba može imati svoje koristi. Drugo, što se tiče e, roka za provođenje same direktive, ova direktiva zapravo da se nacionalna regulatorna tijela moraju na neki način E, izdati certifikat e, za same vozače ovo rješenje ne postoji u većem broju zemalja članica. Optimalno rješenje po našem mišljenju bi bilo da se predloženi rok 18 e, mjeseci zamjeni sa 24 mjeseca i mislim i nadam se da ćemo moći pronaći kompromisno rješenje s tim u vezi, a i u svim ostalim pitanjima. Što se tiče što se tiče ostalih segmenata, mi ćemo ih dati u, dakle, isto tako, e, gospođa Bilbao. Zahvaljujem, predsjednice. Pozitivno smo naklonjeni amandmanima direktiva iz 2013. i 2016. smatramo da je osnovni cilj poboljšanje kvalifikacija i osposobljavanja za profesionalne vozače važan cilj. I na tome moramo raditi. U osposobljavanju također spominjemo pitanje cestovne sigurnosti, što je vrlo važno i na čemu moramo raditi unutar struke, no isto tako i unutar programa koje podržavamo kao i drugih. Još jedna stvar koju bih istaknuo je potreba da se pobrinemo da ovo sposobljavanje bude što je bolje moguće prilagođeno radu vozača. Moramo se dakle prilagoditi potrebama vozača. Također smatram da moramo biti fleksibilni što se tiče korištenja novih tehnologija, računalno-komunikacijskih. Te se moramo pobrinuti da to bude moguće. Ne možemo imati sveučilišne diplome ili slično, a ne prilagoditi nove tehnologije sektoru. Također sam zadovoljna što mogu vidjeti neka pojašnjenja vezano iz izuzeća. Jedna stvar koju smatram da je ključna je pojednostavljivanje jer smatram da bi to bilo korisno za cijelu Europu. Zahvalila bih izvjestitelju na ovom izvješću ne razumijem u potpunosti amandmane 3 i 4 i ukoliko komisija pri ruci ima ovaj dokument pri ruci, voljela bih čuti njihovo mišljenje i razjašnjenje. Na kraju, međusobno priznavanjem To je nešto na čemu moramo raditi jer je to sastavni dio pravne sigurnosti. Nešto što moramo ponuditi ovom cijelom sektoru i stručnjacima koji ondje rade. Hvala. Zahvaljujem, zastupnik Delunde. Hvala vam lijepo, predsjednice. Ovi prijedlozi sastavni su dio europskog zakonodavstva za profesionalne vozače kamiona i autobusa koje, na kojem se radi paralelno uz druge direktive kao onima o vozačkim dozvolama, prijevoz opasne robe i vožnji razdobljima za odmor. Cilj toga je smanjenje broja nesreća i smanjenje za 50% broja smrti na cestama. Jedan od načina koji se to ostvaruje je poboljšanje kvalifikacija i vozačkih dozvola. Prva stvar koju bih ovdje rekao, zbog sigurnosti na našim cestama i profesionalaca u tom sektoru, standardi moraju i dalje ostati visoki i moramo nastaviti razvijati standarde među profesionalnim vozačima. Zbog toga pozdravljam ovaj prijedlog komisije i dobro je da komisija predloži također da se cestovna sigurnost da uvijek uključuje periodično osposobljavanje i želimo također da se više usredotoči na eko vožnju kao što se to naziva. Dakle, nešto što je bolje i za okoliš i za vaš novčanik. Treće, voljeli bismo imati jasna pravila koja će doprinijeti usklađenim obrcima za osposobljavanje profesionalnih vozača diljem Europske unije, bolje poznavanje i sposobnosti vozača vode do manjeg broja nesreća. Hvala. Zastupnik Kramer. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Puno toga je već rečeno, prije svega da različite Postoje dozvole, e, vozačke dozvole za teška teretna vozila. Mi smo harmonizirali u segmentu dakle, osobnih vozila, međutim stare dozvole vrijede dokle kod su važeće. Neki su to kritizirali da je ostala ta odredba, e, ali evo tu smo gdje smo. Ne možemo povećavati s 3,5 tona na 4,25, moramo imati obrazloženje i samo za određene tipove, jer općenito ne bi komisija trebala prihvatiti e, kad je riječ o gigalinerima, no e, za određene tipove, za električna vozila, zbog toga što su akumulatori teže, učiniti ovdje ustupak i iznimku, to bi trebalo svakako provjeriti. Imamo jedan dopis koji je upućen komisiji u travnju i do sada nismo dobili nikakav odgovor. Ne znam kako komisija, koje mišljenje ima komisija, ali ne možemo prihvatiti da nismo dobili nikakav odgovor i stoga bi me zanimalo koje je mišljenje komisije. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Hvala gospodine Kramer. A sada ću dati riječ predstavniku EXO-a, gospodin Simons. I imate na raspolaganju tri ili četiri minute. Hvala vam lijepo predsjednice. Ovo mišljenje o komisijnom predlogu jednoglasno je usvojeno 25. svibnja. Eh, eh, advies ook opnemen, eh, Siguran sam stoga da će izvjestitelj moći uključiti sve potrebne informacije i ne iznenađuje što se izvjestitelj slaže sa većim brojem naših stavova. Naravno, na našem odboru imamo kontakt sa građanskim društvom, povratne informacije, dakle i oni u tome sudjeluju kao i razne nevladine organizacije. Dakle, sve, svi praktični problemi trebali bi biti obuhvaćeni. podržavamo većinu onoga iz komisijnog predloga, doista je uravnotežen. ovdje moramo imati jedan neprobojni sistem za vozačke dozvole i svjedodžbe o stručnim kvalifikacijama kao i bilo kakvim kvalificiranim e, krivotvorenim dokumentima. Ovaj prijedlog možemo u potpunosti podržati i željeli bismo i potrebnu dozu fleksibilnosti. Ukazao bih ovdje na to da postoji veći broj izuzetaka ako pogledamo što je odbor regija rekao o prijevozu opasne robe, to se ne bi trebalo doživljavati kao izuzetak. Mislim da je poprilično opasno zauzeti takav stav i pozvao bih parlament da se drže svog stava u trijalogu i pobrine se da se izbjegne takvo izuzeće. Doista ne mogu zamisliti da bi neki sveučilišni profesor odbio studentu dati izuzeće ako je studirao nekom drugom sveučilištu i ako može to dokazati. Dakle, to je nešto što moramo prihvatiti i željeli bismo to zadržati. Ukazao bih također svima uključenima na velik broj točaka koje nisu uključene. Ukupno četiri njih. Za će mi trebati samo još minuta vremena. Prije svega točka 3.1 vezano uz početne kvalifikacije. Dakle, slučaj je takav danas da države članice mogu izabrati mogućnost da se završi tečaj i zatim položi test ili samo mogućnost dužeg testiranja. Naš zahtjev ili naš savjet bio bi da države članice trebaju imati slobodu primijeniti bilo koju od tih mogućnosti. Smatram da je to jednostavno za primijeniti. Postoji jedan amandman o vozačkim dozvolama i starosti vozača. I kao i u tom amandmanu možemo i u ovom slučaju reći ili ili. Druge stvari koje bih volio spomenuti uključuju strukturu osposobljavanja, točka sadržava zahtjev da se sesija od 7 sati koja predstavlja zapravo cijeli dan od ukupnih 35 sati osposobljavanja učini fleksibilnom, zbog čega je sve nužno odraditi u jedan dan, možda je moguće podijeliti kroz dva dana i znam na temelju svog iskustva da čak i sveučilišni studenti do diplomci imaju raspon pažnje od 20 minuta ne vjerujem zbog toga da bismo ovdje trebali pretjerivati kada govorimo o bilo kome drugome koji čak možda je manje akademski orijentiran kada se bavi nekim složenim tekstovima. Dakle, promjena amandmana 17 kako bi se uključila fleksibilnost, kao što sam već spomenuo, moramo biti oprezni što se tiče e-learninga, već smo to spomenuli i istaknuli bismo još jednom da zbog jasnoće postoji pitanje kako će države članice stvari protumačiti. I trebali bismo odrediti maksimalan broj sati koji je moguće odraditi kroz e-learning učenje na daljinu. I za kraj sigurnost na cestama. Mislim da tu stvari trebamo malo proširiti ne samo jedan dan cestovne sigurnosti, već zaštita na radu i korištenje opasnih i zapaljivih materijala. Hvala. Hvala gospodine Simons. Vrlo interesantne stvari smo čuli elemente u ime EGZO-a. Sada dajem riječ Europskoj komisiji i gospođi Janido. Hvala, gospođo predsjednice. Pokušat ću biti kratka. Znamo da s naše strane smo se željeli fokusirati kad se radi o ovom prijedlogu i rješavati stvari koje ne funkcioniraju. To znači uzajamno priznavanje vozačkih dozvola, sadržaj, e, edukacija, e, jasnost i pravna sigurnost te usklađivanje zakonodavstva. To je zbilja fokusiran prijedlog. Kao što znate imamo veći kompromis u vijeću vezano uz to. Vrlo nam je drago da vidimo da je izvješće u skladu s onim što imamo već postignuto na razini vijeća. Slažemo se s onim što piše u izvješću. Također bismo pozdravili poboljšanja s vaše strane vezano uz kvalitetu i sadržaj edukacija, osposobljavanja. Isto tako E, važno nam je ono što je dodano vezano, e, što bi zapravo trebalo biti dodano vezano u ekstremne klimatske uvjete, to je nešto što bismo pozdravili, a trebamo imati pristup uzajamnom priznavanju sa troškovnog stajališta. Prvo, moramo biti oprezni vezano uz amandman koji e, tiče znači mogućnosti vožnje vozila sa 4,25 e, tona e, to je nešto što bi se trebalo napraviti u e, okviru revizije CPC e, direktive, iako se radi o drugoj e, direktivi. Ono što je važno je da imamo tri države članice koje su primile i dobile izuzeća. Ono što je važno da si uzmemo dovoljno vremena kako bismo izvukli lekcije iz ovog zakonodavstva prije nego što E, se upustimo u pisanje do direktive o vozačkim dozvolama. Što se tiče ovog pisma, željeli bismo vidjeti kud je to pismo došlo i dati ćemo vam u svakom slučaju dodatne informacije vezano uz to. Drugo, imamo sugestiju vezano uz da se znači povežu registri CPC-a sa Resperom Problem je da je to jedna od mogućnosti koju smo procjenjivali kad smo vršili procjenu učinka i to je pokazalo da je to dosta skupo rješenje. Zbog toga mi to nismo uzeli u obzir kao rješenje. Radi se o dobroj zamisli, no trebali bismo dobro promisliti kako bi se to moglo primijeniti, posebno u ovom e, e, trenutku realnog vremena. To može biti dosta skupo. Nadam se da sam E, dala opći prikaz, a sad ću odgovoriti na pitanja. Prvo imali smo prvo pitanje vezano uz e, izuzeća za poljoprivredu. Pod komisija je predložila da budući da Znači imamo direktivu koja isključuje vozače tih vozila. Željeli bismo e, imati i pokušali smo imati mini usklađivanje s tim. Ako imate na primjer farmera koji vozi 50 km da proda svoje proizvode na tržnici, bilo bi možda disproporcionalno da se od njega traži da prođe svo ovo osposljavanje no u kompromisu vijeća ta izuzeća su prilagođena i mi smo to podržali. To je jedna od mogućnosti koje stoje na raspolaganju državama članicama. One mogu izabrati opcije i odlučiti se da takvo e, E, onda da takvu situaciju ograniče na 50 km. A kad govorimo o klasifikaciji, broju sjedišta, dužini i tako dalje, to nije regulirano ovom nego jednom drugom direktivom i ja ne bi sad željela o tome govoriti. Isto tako imali smo pitanje o nekomercionalnom e, prijevozu te načinu na koji bismo to trebali definirati. Mi smo si postavili već to pitanje, no ipak na kraju imamo znači e, presudu suda koja definira ovakve nekomercijalne prijevoze. I to je nešto što bismo trebali uskladiti u cijeloj Europskoj uniji. Što se tiče amandmana 3 i 4, znači amandman 3 pokriva e, učenje koje se osniva na obavljanom poslu. To je sadržano u kompromisu vijeća, mi to u potpunosti podržavamo jer je to sigurni pristup e, osposobljavanju. Nadam se da uz ova izuzeća u poljoprivredi sam pokrila sva pitanja. Hvala u istinu e, komisiji, gospodine Lundgren. ću vam riječ, ali imam jedno kratko pitanje. Kad govorimo o vozačkim dozvolama, Imali smo pitanje gospodina Zlotovskija. Sada imamo cijeli niz sustava e, vozačkih dozvola sa bodovima. Ako znači je na primjer vozač u svojoj zemlji izgubio bodove, da li može onda e, nastaviti vožnju u drugoj državi članici? E, kako to interpretirate? Evo daću vam riječ gospodine Lundgren. Hvala. Kao što zna, a koliko ja znam, odgovor na vaše pitanje je ne. Ja ću sad krenuti vezano uz nekomercijalni prijevoz. Mi u Švedskoj imamo sustav osposobljavanja da nakon što su vozači dobili temelje rukovanja kamionom, onda će oni e, znači e, raditi sa e, iskusnim vozačem koji sjedi na sjedalu pokraj njih i to se događa u okviru tvrtki za prijevoze. Mi smo u ovome e, zapravo e, nismo predvidjeli takvu mogućnost, a ovdje govorimo o mogućnosti 600 sati takvih, takvog iskustava. Imamo znači vozača koji sjedi pokraj njih s desne strane i on je malo više plaćen kako bi bio instruktor i on e, isto tako vrši očevidnik napredovanja svog učenika. Svaki dan se suočavate s različitim e, teretima, različitim vrstama tereta i takav sustav je jako koristan. Ako prestanemo s takvim sustavom, onda će student trebati plaćati, učenik će trebati plaćati kako bi dobio takvo iskustvo. Oni će morati e, platiti više stotina sati iskustva u tom smislu e, za mene je ovo pitanje jako važno. kad e, govorimo o povećanju mase e, sa 3000 sa na 4250 moramo uzeti u obzir i težine Kad govorimo o električnim vozilima, tu je i pitanje težine same baterije. E, mnogi vozači imaju samo e, B vozačku, e, vozačku dozvolu B kategorije kojem omogućava da voze vozila do 3000 Moramo imati mogućnost voziti ovakve dodatne kategorije vozila. Okoliš je da važno pitanje danas i zbog toga mislim da e, moramo povećati znači masu na 4250 kg, ali samo za električna vozila. Kad govorimo o ekološkoj vožnji, bilo je pitanje vezano uz to. Ja sam e, bio isto tako vozač kamiona i prošao sam i ovo osnovno i dodatno osposobljavanje. Ono što je izuzetno važno je da kad sam prvi puta znači e, proveo testiranje sa instruktorom i kad sam vozio kamion, sve je išlo kako treba, a nakon toga sam imao vožnju sa komentarima instruktora koji mi je govorio trebaš raditi ovo ili ono, onda je mi je bilo izuzetno važno vidjeti kako možemo smanjiti potrošnju goriva samo malim mijenjanjem e, ponašanja prilikom vožnje. to je nešto što bismo trebali uključiti u osposobljavanje. Tijekom e, rasprava e, to smo, o tome smo već govorili. Nadam se da ćemo sastanak E, povjerenika u sjeni imati prije ljetne stanke i u svakom slučaju se veselim e, suradnji sa povjerenicima u sjedni, a sada bi bilo dobro da krenemo u raspravu koja će nam omogućiti e, postižanje sporazuma vezano uz ovu temu. Hvala gospodine Lundgrenu na predstavljanju ove teme koja je interesantna za sve vi govorite o svojem iskustvu vozača, dajete isto tako konkretne primjere dobrih praksi. To je nešto što je važno uzeti u obzir. Hvala još jednom gospodine Lundgren. Znači, rok za podnošenje amandmana je 27.6. u 14 sati. A sada idemo dalje. sa sljedećom točkom dnevnog reda. Imamo izvješće o uslugama prekogranične dostave paketa, imamo izvjestiteljicu gospođu Anderson, a nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u Sijeni, te nakon toga i predstavniku komisije. Gospođa Anderson, hvala gospođo predsjednice. Prvo mi je drago što mogu uvesti ovu temu Imali smo znači 124 eh, amandmana, uključujući i moje amandmane. Imali smo plodnu suradnju, isto tako cijeli niz vrlo tehničkih sugestija, uključujući i prilog eh, te način na koji taj prilog eh, treba biti pisan. Ovdje se govori o prekograničnoj dostavi paketa, a prije svega je to pitanje jedinstvenog tržišta. Da, Odbor za transport i turizam se bavi ovom temom jer to ima važne implikacije za cijeli sustav prijevoza i logistike i to je prioritet za nas. Kad govorimo o ciljevima preko granične dostave, cilj ove direktive je poboljšanje usluga na tom području. Imali smo cijeli niz izvješća od potrošača i malih poduzeća koji govore o tome da se e, za prekogranične dostave e, znači, e, znači on, prilikom online e, narudžbi da se ne mogu postići ni dobre cijene ni dobre usluge. Ovdje imamo znači isto tako i direktivu e, o uslugama dok, dostave koja pokriva cijelo e, tržište i ova direktiva to ne želi ni u kojem slučaju zamijeniti. No u prekograničnoj dostavi imamo cijeli niz problema i želimo se s time e, pozabaviti. Ono što je važno, mi smo analizirali cijeli niz amandmana, imamo cijeli niz kompromisa na kojima također radimo i mislim da napredujemo. Što se tiče određenih pitanja, mislim da je ključno pitanje vezano uz to hoćemo li imati znači transparentnost cijena i isto tako određivanje cijena i da li se znači to treba, da li se treba raditi o univerzalnoj dostavi paketa ili određenih pojedinačnih dostava. Mislim da ćemo sigurno imati još ozbiljne rasprave kako riješiti ovo pitanje, no u svakom slučaju želim pronaći rješenje koje neće dovesti do dodatnog opterećenja za tvrtke. Moramo imati na umu da zakonodavci imaju određene informacije na raspolaganju, ali ne sve informacije koje su im potrebne kako bi e, obavili posao na najbolji mogući način i amandmani to ističu. A ističu također i potrebu za zaštitom. Govori se o tome da procjena ne treba biti vezano uz određivanje regulaciju cijena, nego prije svega e, stvaranje e, okvira i testa gdje se trebaju regulirati određeni aspekti prekogranične dostave tamo gdje je to potrebno. Imamo u svakom slučaju članak 3 vezano uz davanje informacija i to bi se trebalo e, primjenjivati na sve operatore dostave paketa i mnogi se s time ne slažu. No kad govorimo o informaciji zapošljavanja, trebali bismo u svakom slučaju dati te, dobiti te informacije, jer ako ne, e, kako ćemo onda e, procijeniti funkcionira li tržište ili ne, trebamo vidjeti na koji način se takve informacije trebaju e, davati. Isto tako imamo to pitanje E, znači vanjskog davatelja usluga, na koji način se također informacije o takvim e, vanjskim davateljima usluga trebaju davati ili ne. Znači u članku 3 to su najvažnije teme koje se spominju u amandmanima i važno je da u tom smislu postignemo kompromis. Važno je također da imamo i e, prag da nijedan e, dostavljač paketa ne bude obvezan davati takve informacije. A također imamo i e, problem izračuna. Neke stvari se mogu jednostavno rješavati razumom. Vjerojatno znate da se vode rasprave E, vezano uz limite 10, 20 ili 50 osoba. I trebamo vidjeti na koji način e, trebamo uključiti i strukturu same tvrtke. Ono što je važno je također da imamo i tu raspravu transparentnosti cijena i procjene cijena. Trebamo vidjeti kako bi to moglo funkcionirati. Imamo e, članak 4 vezano uz javne tarife. A opet tu, kad govorimo o davanju javnih informacija, teško je e, regulatoru dati bilo kakvo mišljenje vezano uz to na europskoj razini. Trebaju li informa e, operatori davati informacije o tome koje su cijene u određenom segmentu? Ono što je važno da se ovdje radi o znači individualnim paketima i kad govorimo o članku 4 moramo sagledati e, u svjetlu članka 5 trebamo vidjeti E, da li će to biti primjenjivo samo na davatelje univerzalnih usluga. A jedna od originalnih kritika ove inicijative da je nepošteno e, ciljati samo određene operatore. A da se ne uzima u obzir da je njihov posao vrlo specifičan. To, to je samo jedan dio posla. Ono što trebamo imati na umu je da e, trebamo potaknuti ljude da sve više koriste usluge prekogranične dostave paketa i da se takve usluge prošire. Kad govorimo o članku 5 na koji način e, znači se to može poboljšati i ako imamo davanje određenih informacija, trebamo to istaknuti da se takve informacije trebaju uzimati u obzir na najbolji mogući način. Trebamo u svakom slučaju zaštititi davanje univerzalnih usluga i isto tako moramo imati jasna pravila vezano uz o takvu regulaciju. U svakom slučaju još je puno posla pred nama. Imamo i novi članak e, šest. E, novi su sugerirali da imamo znači taj novi članak, da imamo u tom e, smislu dodatno, dodatnu zaštitu za potrošače, a mi smo željeli stvoriti nekakve dodatne neka dodatna jamstva i isto tako e, jamstva vezano uz kvalitetu i to u zasebnom odjeljku. Ja i mnogi drugi smo se složili, znači da trebamo na pravi način e, to uzeti u obzir. A kad govorimo o budućoj reviziji dostave e, paketa, ne smijemo e, ni u kojem slučaju e, tu stvarati neka preklapanja ili dodatne probleme. A mi ni u kojem slučaju ne stvaramo dodatne probleme u odnosu na direktivu o dostavi paketa. Mogu reći da se ovdje radi o uredbi koja dodaje nečemu što je već postoji kao sustav Znači to nije nešto što stvara dodatna administrativna opterećenja. Mogu reći da u svakom slučaju moramo nastaviti s radom na konstruktivni način i nadamo se da ćemo u ovom odboru moći glasati u e, srpnju. Hvala. Hvala gospodine Ferber. Dobar dan. Dobar dan gospođo predsjednice. Štovane kolegice i kolege, hvala lijepo ovoj na ovoj prezentaciji samog e, stanja stvari. Dva puta smo se već e, našli i mislim da nismo došli do toga da e, možemo pustiti bijeli dim i da možemo obznaniti da smo nešto postigli. Dakle, postoji još otvorena temeljna pitanja koje različito procjenjujemo. A temeljna pitanja, ako tu nismo suglasni, onda je teško postići kompromis. Prvi temelj i prvo načelo, koju ulogu u konkretno ovom u ovom prijedlogu, u ovoj uredbi, koje su to univerzalne usluge? u uredbi o poštanskim uslugama imamo univerzalnu uslugu kako bi svaki građanin Europske unije, gdje živio, da li u velikom gradu i ima neposredno iza ugla svoj poštanski ured ili živi u ruralnom području e, gdje ili stanuje sam e, u brdskom području, mora imati pristup poštanskim uslugama i to po prihvatljivim cijenama. Prilog komisije zapravo cilja na to da upravo kad je riječ o prekograničnom dostavi paketa da se upravo prihvatljiva cijene nisu na snazi. To jest e, košta daleko više, mnogostruki faktor e, kada se šalje preko granice nego unutar e, zemlje članice. I to je činjenica koja postoji i možemo kazati da smo suglasni oko toga da stvari tako ne mogu ostati. No, međutim, vi, pružatelji usluga u dostavi paketa, kada bih uključio sve one koji e, imaju E, zapravo prekogranične norme, postavi se pitanje što ostaje sa univerzalnom obvezom, jer e, ne mora svugdje u Europskoj uniji za svakog građana ponuditi istovjetnu uslugu, međutim ima nekih nedostataka. E, nije oslobođen plaćanja PDV-a, evo da i to uzgred spomenemo. Zbog toga mi smo u EPP-u zapravo zabranuti kako sad pokušam sad e, koncept univerzalne usluge odstupiti od njega da bismo u konačnici mogli imati rezultat e, potpuno suprotan od očekivanog, a isto tako i prilog komisije jeste da se e, pogleda samo radni uvjeti u tvrtkama koje se bave dostavom paketa. Mi želimo da prekogranični dostav paketa bude olakšana kako bi i mala i srednja poduzeća u okviru e-trgovine mogu ponuditi svoju uslugu prekogranično, jer u konačnici e, svi se oni moraju pouzdati na univerzalnog dostavljača. Ako je to situacija, onda nitko ne može osnovati svoju vlastitu e, tvrtku za dostavu paketa. To nije poslovni dolog koji smo željeli. Da li je to sve nužno prijavljivati, davati podatke, međutim temeljno pitanje nismo odgovorili. Mi kao EPP vrlo teško da na bilo koji način sada e, tražimo kompromis jer tu se suprotstavljaju dva koncepta o kojima smo već razgovarali kad smo davali mišljenje o komunikaciji komisije. Ja sam bio mišljenja da smo bili dogovorili s plenarnoj sjednici, smo imali većinu da se usredotočimo na univerzalne usluge i o tome smo već raspravljali u ovom savzivu. Zbog toga mislim da je jedno od temeljnih pitanja koje moramo odgovoriti je upravo to. Drugo postoje različita iskustva iz različitih država, to je očigledno činjenica i stanje stvari. Ima država članica gdje sve skupa je dobro regulirano, a ima nekih kod kojih je gotovo sve idealno, a između tih e, dviju koncepta imamo zapravo čitav niz i svatko iz svog e, okoliša i svog okruženja zapravo iznosi svoje vlastite iskustva. Stoga mi smo se trebali usredotočiti na one najnužnije elemente u našem mišljenju kada je riječ o realizaciji same komunikacije komisije. Bili smo potpuno jasni. Prekogranično ne može e, više struko koštati od e, unutarnjih tarifa. Kroz transparentnost e, mi kao EPP da, želimo transparentnost i tražimo transparentnost kod univerzalnog pružitelja usluge. Drugo, Svakako treba osigurati i mogućnost da male i srednja poduzeće imaju e, pristup e, tržištu, e, transgraničnom tržištu usluge pružanja, dakle dostave paketa. Postoje neki temeljna pitanja koje u sklopu pregovora moramo riješiti. Imamo i neke članice gdje je nacionalni regulator nije voljan zapravo realizirati postojeću uredbu o poštanskim uslugama i postoje e, zapravo prepreke za nova poduzeća da uopće stupe na tržište dotične zemlje i pitanje da li novo osnovana poduzeća koja ima šačicu radnika dajemo posebne e, mjere zaštite, a što smo i u nekim drugim zakonima omogućili kako bi ta poduzeća uopće mogla stasati ili ih moramo regulirati od prvog zaposlenika. Tako oni ne bi ni mogli se razvijati. Nacionalni regulator time na neki način mogućnost da spriječi dolazak novih, novih dakle, poduzeća. I zbog toga smo rekli mi u EPP-u da želimo jedan prag kako novo osnovano poduzeća kako bi imala mogućnosti stupiti na tržište, a prije nego što ih saspe e, na neki način čitav niz zakonodavnih infrastrukturnih preduvjeta. Drugo što smo utvrdili, u nekim državama članicama u okviru postojećih mogućnosti uredbe o poštanskim uslugama tri četvrtine e, svoje državno teritorije proglašavaju perifernim područjima. A to nisu otočne države, već to su neke države članice koje se nalaze na kopnu to pak je dovelo do toga da kod e, poduzeća koje se bave dostavom paketa unutar države, broj se smanjio u toj mjeri, a samim paralelnim radnjama e, nacionalni regulator je onemogućio stvaranje novih ponuđača na tržištu i to su upravo teme koje mi kao EPP smatramo temeljnim i koje želimo da se riješi jer inače sve to skupa neće imati puno smisla. I nadam se da u daljnjim pregovorima da će gospođa izvjestiteljica pokušati na neki način obuhvatiti sva mišljenja kako bismo u konačnici imali nešto što je u interesu potrošača potrošač na kraju svih krajeva neće iz mnoštva informacija izrezati ono što mu je potrebno, već će ovaj potrošač biti e, dakle, ovisan o nekoliko ključnih informacija, te isto tako kad je riječ o cjenovnoj transparentnosti, moramo odstraniti negativnosti i moramo zakonodavno nastupiti. Ono što moramo spriječiti to ću svakako istaknuti da krivo tumačenje transparentnosti podataka e, zapravo radimo pritisak na cijene univerzalnih e, usluga i koje će ići na štetu pružatelja usluga. Da bi uopće netko se mogao etablirati na tržište, mora biti jeftiniji, inače nema nikakvih šanse. Mora biti e, jeftiniji usluga s tome što ima još i PDV na svoje usluge. Sve je manje prostora za uštede, međutim, ako je to opet mjerilo na kojem će se univerzalni pružatelj usluga, koji ima još i dodatne uvjete za ispuniti, a onda ćemo organizirati odjednom ovdje jedan jedan socijalni dumping i downsizing koje mi kao EVP ne želimo. To je istina i to treba istaknuti i zbog toga sam koncept E, smo stvorili univerzalnog pružatelja usluga. U tom scenariju koje sam sada prezentirao zaista bi bilo moguće pronaći kompromise, a da ne uđemo u detalje, mi smo našu poziciju već pisano uputili izvjestiteljici i nekoliko članaka, imat ćemo amandmane na temelju isto tako i odbora koji je dao svoje predloge, a na neki način moramo se pozvati i na argumente koji ćemo na kraju objediniti 11. srpnja. U ovom trenutku ne mogu vidjeti bazu za kompromis. Hvala gospodine Ferber. Prije nego što je riječ Sljedećem govorniku želim ispričati potpredsjednika Kuna koji ne može biti ovdje, ali sam za, vrlo zadovoljna da u njegovo ime kao predsjednica ugostim njegove goste, 20 članova odbora za energetiku i transport regionalnog parlamenta. Znači iz Mecklenburga, Radi se o sjeverozapadnom zapadnom e, dijelu Njemačke, regija blizu Baltika. Želim vas pozdraviti u okviru našeg odbora. Hvala vam što ste s nama. Svaki član parlamenta i na lokalnoj razini nam je potreban svojim radom. Nadam se da ćete pomno pratiti naš rad. A sada riječ ima gospodin Zlotovski. Izvolite. Madame la eh, ja chciałbym se eh, dołączyć do podziękowań. Ja bih eh, želio sa svoje strane isto tako se zahvaliti gospođi Anderson. Ona je svakako angažirano radila na ovom dosijeu usprkos e, nekih pozitivnih pomaka koje možemo vidjeti u kompromisnim amandmanima, imamo još uvijek e, nekoliko ograničavajućih okolnosti. Šteta što je svega nekoliko amandmana obuhvaćeno, a koje smo mi kao klub e, uputili. I šteta što ih izvjestiteljica nije obuhvatila širem. Najveći problem koji imamo to je zapravo izvješćivanje za poduzeća koja se bave dostavom paketa. Neki mm, poduzetnici svakako se isključuju iz e, samog djelokruga ove e, direktive i teško da će se ova uredba onda u konačnici moći u cijelosti primijeniti. Riječ je o podugovarateljima usluga ali ako ne upozorimo na to da je riječ o najvećim podgovarateljima onda će se teško sve skupa realizirati. Neki podaci koji se traže zapravo su duplicirani podaci koje s jedne strane e, traže nacionalni regulatori koji će prenijeti te podatke i time bi se samo stanje na tržištu moglo negativno prikazati. Moramo svakako obaveze koje postoje za podugovaratelje e, učiniti realnijima i prikaz ovih podataka mora biti realnijim. Što se tiče izuzetaka iz članka trećeg i kad je riječ e, o dostavi paketa i pružateljima usluga u članicama koji imaju određeni broj zaposlenika, Moram kazati da eto, izvjestiteljica traži prag od 25 zaposlenika to je velik izazov e, za e, mala i srednja poduzeća, a i što se tiče definicije malih i srednjih poduzeća, čini se da to nije moguće uskladiti. Prijedlog Europske komisije naime kaže da bi trebalo obuhvatiti poduzeća sa do 50 zaposlenih i to mi se čini smislenijim i što ne bi dovelo do opterećenja samih regulatornih tijela u članicama. Također e, bih e, se želio zahvaliti izvjestiteljici na prihvaćanju amandmana broje 135. Moramo također razmišljati i o samim krajnjim potrošačima. Što se tiče samog administrativnog opterećenja koje raste, to se skupa dovodi do povećanja troškova kod samih pružatelja usluga. Razumijem što je izvjestiteljica htjela sa člankom 5. Međutim, mislim da bismo trebali omogućiti veći slobodan prostor za nacionalna regulatorna tijela, a isto tako podatke koje se prikupljaju svakako je potrebno dobiti podatke o krajnjim cijenama, te isto tako i detalje samih e, djelatnosti podugovaratelja. 182 amandman nije uzet u obzir. E, riječ je o tome da smo predlagali da se uključi samo cijena univerzalnih usluga, a riječ je o direktivi o, poštan, e, direktivi o poštanskim uslugama, to nam se čini temeljnim pitanjem. Naravno da je vidimo da je izvjestiteljica učinila mnogo toga da se u kompromisima neke stvari obuhvate i nadamo se da će u daljem postupku stvari biti jasnije. Uh, uh, uh, na prvom mjestu eto, ne bih želio govoriti duže nego na sastancima izvjestitelja u Sjeni, ali dozvolite da započnem sa jednim segmentom i da podcrtam da da je pozitivno atmosfera i da imamo isti cilj. Taj isti cilj jeste da želimo funkcionirajući s sustav dostave paketa na tržištima, da imamo jednu e, da nemamo višu ili nižu e, u razinu usluge, da isto tako i svi zajedno imamo viziju što je to tržište dostave paketa i kako bi trebao izgledati u budućnosti. Drugo, e, već niz kolega je to kazao, mislim da moramo sagledati i postojeću legislativu vezano sa e, direktivom o uslugama i mnogi kolege su istaknuli da postoje neke abnormalnosti na tržištu, ne možemo e, zatvoriti oči, o razlikama u cijeni u ogromnim postocima, ne znam koja je struktura cijene samih e, sljedeća paketa, ali e, prekogranična dostava i dostava paketa možda nije prekogranična, a to je signal u budućnosti, no razlike su ogromne i zbog toga postoji razlog da se zaista pogleda i sagleda e, sam prijedlog komisije. Sjetit ćete se da su neki od nas izrazili sumnju i isto tako da se krene dalje sa ovim zakonodavnim prijedlogom upravo um, učeći kroz uh, sam rad, uh, veći broj dionika je ukazao na to da to ne bi bilo moguće. Što je važno? Moramo držati pred sobom cilj, dakle i smjer kretanja i da doprinesemo u ovom dodatnom naporu koji ćemo učiniti vezano uz direktivu o poštanskim uslugama i da zaista pokušamo popraviti ono što je potrebno popraviti, a da ne uđemo e, neke e, nedoumice zakonodavne naravi i da se poremeti tržište i da stvarimo još veće probleme nego što jesu. Moram kazati da sam optimist e, i s obzirom na raspravu i možda rasprava nije dosegla onu točku koju smo htjeli, to je izuzetno težak dosje i svakako i nastojanje izvjestiteljice da se uzmu u obzir i druga mišljenja, svakako je dobro. Idemo u jednom smjeru, to je, ide sporo, bez obzira što ide stupnjevito, međutim stvar mora biti dobro postavljena. Jedan element e, koji bih e, želio naglasiti i podcrtati, a to je povezano sa dakle nastojanjem da ćemo za dvije godine imati reviziju direktive o poštanskim uslugama i čitav niz točaka koje bismo htjeli unijeti možda bi bilo bolje da se u taj proces a ne da stvaramo božično drvce iz ovog nacrta koji se nalazi pred nama pravno i potpuno jasno zakonodavstvo je potrebne koje e, možda nije kliše, ali mislim da to treba kroz regulativu unijeti. Nekoliko pojedinačnih točaka na koje želim ukazati. Članak četvrti koji se odnosi na koje je nekoliko puta e, spomenuto. Postoje različita mišljenja, operatori, da li treba uključiti i univerzalne usluge i e, ponuđače univerzalnih usluga no moram kazati da ne mislim da svakako razvojem tržišta i univerzalni pružatelji usluga nisu jedini predstavnici na ovom tržišnom segmentu i svakako će se promjena u budućnosti događati ne moramo ulaziti u detalje, ali velik broj operatere koji mijenjaju svoje poslovne modele i mijenjat će ih u budućnosti. Ono što je važno i drago mi je da je izvestiteljica svakako to uzela u obzir, da se e, djelokrug e, e, ograniči na pojedinačne požiljke, mislim da je to dobro i da cijena u rastućem segmentu na tržištu e-trgovine koji se razvije zaista e, prema ponuđačima ovih specijaliziranih usluga. Ne govorimo o, ugovorima koji su e, između velikih e, dakle velike kompanije koje imaju posebne aranžmane sa dostavama niste oduševljeni ovime što ja govorim, već svim onome što je oko vas i mislim da ne čujete baš ono što ja ističem. Evo ja to baš gledam i promatram vas. Ja se nikad ne šali s nikim u ovom odboru. Još e, dva članka koje bih želio obuhvatiti, a s e, članak e, peti ja bih podupro predlog komisije kako bismo imali test prihvatljivosti i to je činjenice i temeljene upravo na troškovima, a i neki kolege su istaknuli i drago mi je što smo suglasni s time, izvestiteljice je to jasno istaknule, ne tražimo bilo kakve skrivene regulative i reguliranje cijena, e, što znači da imamo jedinstvene cijene. Što znači isto tako da i regulatori to žele vidjeti, mislim da je to informacija koju treba pružiti u svakom slučaju izvjestiteljica zna da bismo htjeli imati jedan dvo, dvostupanjski pristup kako bismo u drugom stupnju gdje regulator može postaviti e, zahtjev za dodatnim informacijama. Članak kojem nije puno rečeno, to je diskriminatorni učinci e, u prekograničnoj dostavi podataka. Taj članak bi možda mogao biti sa najvećom implikacijom za same potrošače u to u kratkom roku, jer upravo taj članak zapravo otvara e, druge operatere na tržištu, prije svega oni koji nisu u poziciju da pregovaraju i e, sa većim, da to kažemo, ugovarateljima. Što znači znači da komercijalne osnove kao takve ne postavljamo pitanje. Ne postavljamo pitanje isto tako da li su e, pružatelji univerzalnih usluga dovoljni, niti da oni gube svoj tržišni udio, niti da dozvolimo bilo kakve posebne tretmane, ali najprofitabilniji dio tržišta koji se tu stvara svakako treba dijeliti troškove, no treba e, predostrožnosti i zbog toga to moramo naglasiti. Još e, Dvije napomene za kraj. Molim vas, e, zaista ako želimo imati dobro kompromis, moramo izbjegavati da se ovo zakonodavstvo stavlja sve oni dijelovi i segmenti e, bilo iz socijalnog ili e, dijela za zapošljavanje. Imamo zakonodavnu infrastrukturu koja to može obuhvatiti, a to se isto tako tiče i svih onih tema koje su administrativne predlogi koji se tiču podugovaratelji koji su neke kolege spomenuli. Još puno toga valja učiniti, ali čini se da izvjestiteljica ima potporu u ostvarivanju cilja. Mislim da možemo e, izbjeći bilo koje nepotrebnosti i fokusirati se prema cilju. Ja sam uvjeren da možemo imati pretno glasovanje u srpnju. Hvala puno gospodine Telička. Dajem riječ sad gospodinu Wim van der Kampu. Gospođo predsjednice, hvala lijepa. Oprostite što eto sam bio malo nekoncentriran, ali ja sam malo nestrpljiv po karakteru. Ja svakako pratim ovaj dosije već nekoliko tjedana i uvijek iznova stvara se kod mene dojam da pokušavamo nešto dogovoriti što se uopće ne da dogovoriti i ja bih zaista apelirao i E, uputio apel prema izvjestiteljici da ostanemo jasni i dosljedni, da budemo e, na minimumu svih minimuma. Mislim da se u uredbu unose elementi koji zapravo uopće ne spadaju vama, a koji iz svih različitih razloga i okolnosti moraju biti uneseni. Isto tako je moje dojam da je ovo sad kombinacija kolege Fabera i Teličke, da imamo tržište, tržište mora djelovati, a tržište i tržišni uvjeti su jedni i svakako mora imati svoju slobodu. S druge strane imamo e, univerzalne poštanske usluge koji tu poziciju i taj status su dobili iz razno raznih razloga. Ne bismo trebali sva da odjedan put sve to baciti u koš Eto, članak četvrti koji je pred nama, drago mi je da on se ograničava upravo na univerzalne poštanske usluge. Međutim, u članku petom stavak prvi, ako to sve skupa bacimo, tada će stvar krenuti potpuno krivom smjeru. I mislim da moramo biti odgovorni, što je kolega Telička kazao bolja zakonodavstvu, meni bi bilo draže da imamo nekoliko jasnih amandmana koje se čak mogu izostaviti umjesto da imamo neke kompromisne rješenja i kompromisne amandmane koji će biti nekvalitetni u svom karakteru, što ga Izravno rečeno, nećemo se moći ispetljati iz svega toga. Kolegica Anderson zaista puno vremena e, je provela na ovom dosjeu, cijenim to, međutim moramo ostati na zacrtanoj liniji. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Madame Partarpalet, c'est pour vous. Mulțumesc mult, doamna președintă, dragi colegi. Hvala lijepo. Dragi kolege, prije svega željela bih čestitati Lucy na izvješću te na načinu na koje je pokušala pronaći kompromis između svih ovih razilazećih mišljenja. Činjenica je da tržište za međunarodne pakete i pošljike se razlikuju po pojedinim državama članicama. U nekima je transparentnost vrlo visoka što se tiče primjerice određivanja cijena, no u drugima ne znamo da li ono što klijent plaća opravdano s obzirom na postojeće tržišne uvjete. Naš prioritet, po mojem mišljenju, je povećanje transparentnosti. Govorili o uslugama u privatnom sektoru ili javnim uslugama. Europski građani moraju profitirati od poštenih cijena i tijela vlasti bi trebali intervenirati ako postoji narušenje toga ili kakav monopol. Međutim, ne bi svi trebali pružati nacionalnim tijelima eksant informacije. Međutim, ukoliko postoji sumnja u bilo kakve nepravilnosti, tada bi dodatne, dostatne informacije trebale biti proslijeđene nadležnim tijelima kako bi se procijenila situacija na tržištu. Izvješće već sadrži članak koji sadrži klauzu povjerljivosti, tako da smatram da strahovi o gubitku podataka nisu uravnoteženi. Dakle, moramo nastaviti konstruktivno ovome raditi, uzimati u obzir razlike između država članica i raditi našem cilju poboljšanja tržišta. Zastupnik Rike. Hvala gospodine Rike. Hvala. Zahvaljujemo izvjestiteljice na ovom izvješću. Imam jednu opću primjedbu. Postoje velike poteškoće u ovoj direktivi jer želimo tu pomiriti stvari koje nisu uvijek pomirljive i to ovisno o različitim senzibilitetima. Znači, s jedne strane imamo univerzalne usluge, te davatelja usluga, a ti davatelji usluga imaju cijeli niz zadaća koje trebaju obavljati. A s druge strane imamo također i pitanje troškova. No, e, što se tiče paketa, e, davatelji univerzalnih usluga e, žele zapravo razviti taj sektor dostave paketa kako bi kompenzirali gubitak eventualnih prihoda u području obavljanja usluga od univerzalnog značaja. Znači, s druge strane, imamo cijeli niz pitanja potrošača, transparentnost, e, konkurentnost i tako dalje i želimo pomiriti te, e, taj dio i ako želimo te dvije strane pomiriti, ne, mož, ne uspjevamo uvijek. Zbog toga je ova tema vrlo složena, posebno zato što je ovaj E, ovo tržište opasnosti od strane takozvanih e, operatora za integrirane usluge. Kad govorimo o takvim opasnostima, onda će moji operatori e, univerzalnih usluga i za pojedince, svi će se složiti s time. Teško je postići uravnoteženi pristup, neki e, zastupaju jednu stranu, jedni drugu. Ne znam kako možemo pomiriti ta stajališta i taj kompromisni kompromisno rješenje ponekad može ostaviti i gorak okus u ustima. S jedne strane su oni koji zagovaraju maksimalnu konkurentnost i s druge strane oni koji zagoravaju univerzalne usluge. Mislim da nećemo uspjeti pronaći dobro rješenje bez obzira na dobru volju izvjestiteljice. Ja osjećam da tu smo suočeni sa velikim poteškoćama. Znači, s jedne strane želimo zaštititi tu, to davanje univerzalnih usluga, a s druge strane želimo zaštititi ovaj aspekt tržišnog natjecanja i ta dva aspekta nije uvijek lagano pomiriti. Znači, Ovdje imamo i znači to pitanje definicije paketa, ta definicija nije sama po sebi zadovoljavajuća i na svakom koruku smo e, nailazili na poteškoće. Ja mislim da rezultat, e, zadovoljavajući rezultat će biti jako teško postići. Hvala gospodine Riker. E, gospodin Zeler, izvolite. Hvala Karima. Ja bih želio čestitati Lucy Anderson na njenom ne lakom zadatku, ali za sada stvari dobro idu. Nadamo se i da će isto tako proći glasanje na razini odbora i u konačnoj fazi. Ja sam želio nešto reći u članku 3, pruženje informacije po meni bi se radi o pristupu jednog rješenja za sve koji ne funkcionira. Imamo vrlo različite države članice što se tiče njihove veličine, sistema oporezivanja i drugih e, stavaka. Zbog toga je moj amandman predlažao predlagao da imamo 10 zaposlenika kao prag za pružanje informacije, ali je ponudila 25, što je također dobro. No to je problem za manje države članice. Zbog toga bismo voljeli prepustiti nacionalnim regulatorima da možda uzmu u obzir ipak sve e, specifičnosti pojedine države članice i da pruže mogućnosti pruženja informacija za pojedina poduzeća. Mislim da to može pri pomoći u pronalaženju rješenja za nacionalna tijela kako bi se borila protiv takozvanog socijalnog dumpinga u ovom sektoru. Ako ne plaćate pune poreze, primjerice u Latviji imamo mikro poduzeća i velikom broju slučajeva od krize uspostavljeni su slični sistemi oporezivanja. Velik broj poduzeća e, nudi outsourcing takvim poduzećima samo kako bi se smanjilo plaćanje poreza. I to nema nikakve veze sa osobljem. Zbog toga smatram da, što se trenutne situacije tiče, po meni da trebamo odstaviti nekakvu nadležnost državama članicama da same tome odlučuju. Markus Ferber je govorio o startupovima, rekao da bi volio pružiti mogućnosti za njih kakvima. Ako se doista e, bave tehnologijom, to čini razliku. U Estoniji možete vidjeti Starship poduzeća koja gotovo bez zaposlenika pružaju mogućnosti suradnje i to je za takve pokrenute start-upove važno jer nije opasno primjenjivati ovaj prag u broju zaposlenika što se tiče podnošenja informacija. Ako se radi ipak o nekom ko se bavi tehnologijom, treba će pristupiti tržištu, a naravno ako uspije doći do tog tržišta, što nije isto u svim državama i članicama. Hvala. Hvala. A sada se okrećem komisiji. Gospodin Gule. Hvala lijepo. Pozdravljamo što smo danas čuli o poboljšanju regulatornog nadzora, zahvaljujući kome bi e, svi pružatelji Ehm, dos, usluga dostave paketa treba davati informacije nadležnim eh, nacionalnim regulatornim tijelima. Pozdravljamo također i određena pojašnjenja koja su predložena, primjerice definicija paketa i načela koje će pomoći u ograničavanju administrativnog opterećenja. Naglasili bismo također ono što su neki od vas već danas rekli, a to je da je izvorna namjera komisije u članku četvrtom nije bila produljenje transparentnosti na sve pružitelje usluga, već na univerzalne pružitelje usluga, samo na njih. Naime, logika komisije je bila da se člankom četvrtom ponudi osnova za procjenu cijenovne pristupačnosti koja je predviđena članku petom. I ovdje također pozdravljamo stajališta se vratimo na izborni predlog komisije. Zbog čega? Ne radi se o tome da želimo biti nepošteni prema univerzalnim pružiteljima usluga, ali moramo se usredotočiti upravo na njih jer oni imaju obvezu pružanja usluga koje su cijenovno prihvatljive. Dakle, ovu regulativu mi doživljavamo kao nešto što nadopunjava direktivu u poštanskim uslugama i čime se pokušavamo pobrinuti da prekogranične poštanske usluge i dostava paketa, da se prema njima ponašamo kao kako to dolikuje i zbog toga imamo tu referencu u petom članku o načelima 12. članka direktive o poštanskim uslugama. Ponovno, zbog čega da bi se izbjeglo preveliko opterećenje i kako bi se moglo primijeniti ista načela koja postoje za ostatak tržišta poštanskih usluga. Želim izbjeći da kako svakakve, bilo kakve nesporazume, to nije sama svrha, mislim da sadržaj ovog ne mijenja obuhvat univerzalnog pruženja usluga i to je doista nešto što će jednostavno doći sa nadolazećom revizijom direktive o poštanskim uslugama. Dakle, ono što imamo kroz par godina, možda neće biti revizija, već izvješća o provedbi e, direktive o poštanskim uslugama gdje je pruženje, univerzalno pruženje i pružatelji uslugama će i njihova obaveza biti revidirane. Žao nam je što se predlaže brišanje članka šestog u svom izvornom obliku vezano uz pristup trećih strana što ponovno način na koji je izvorno bilo sročeno možda nije bio tako jasno, ali nije se mislilo omogućiti pružiti novu obvezu, mm, već samo obvezu postupka, a ne nekog konkretnog rezultata. Dakle, još jednom cilj ove regulative je pružiti e, prednosti korisnicima usluga i mislimo da bi ovdje ako zadržimo izvorni članak pomoglo tržišnom natjecanju i većem broju izbora koji se nudi. Tu ću stati, hvala. Madame Anderson, est-ce que vous voulez prendre Zastupnica Anderson. Mm, par kratkih točaka, Markus više nije ovdje. Na sada bih ga željela uvjeriti, molim vas prenesite mu to ako ga vidite, da ne pokušavam nas odvratiti ti od rada na primjeni direktive poštanskim uslugama niti rezolucije koju smo osvojili prošle godine na plenarnoj. Dakle, zagovaram to i što se tiče pojedinih dijelova, imam ovdje velik dio koji se bavi pitanjem zapošljavanja i ne regulira se taj sektor, već se spominje kako je, na koji način je relevantan što se tiče narušenja tržišnog natjecanja. Eto, samo sam to željela reći i naravno obveza univerzalnog prušenja usluga, to se slažem s Markusom, treba biti zaštićena, treba nju ulagati. I imamo tu okvir koji se sa time ni na koji način ne sukobljava, ne dolazi u protorečnost. Gospodin Zlatovski, amandman 282, možemo se ponovno vratiti na aneks i vidjeti postoji li način da se pozabavimo pojedinim naknadama koje ste željeli. Na da sam ignorirala taj članak 282, na samo mislim da možda u kontekstu onoga što pokušavamo napraviti neće funkcionirati. I hvala svima na njihovim komentarima. Ponovno ne radi se tu o dupliciranju podataka, to ste svojim amandmanima iznijeli, mislim da ste tu u pravu. Dakle, ne bismo trebali stvarati obvezu pod člankom trećim koja traži e, nepotrebno dupliciranje podataka. Gospodine Telička, znate da se slažem s vama u velikom broju stvari koje ste iznijeli, ponovno mislim ne želimo stvoriti regulativu koja će na bilo koji način narušiti tržište. Svima bih dakle željela je reći, uključujući gospodina a moramo imati na umu da kada govorimo o ketima u većini država članica oni imaju relativno mali dio tržišnog udjela, trenutni operateri. I zbog toga bismo doista izgledali zastarjeli poput dinosaurusa da pokušavamo regulirati samo tu temu, a da ne pokušamo uključiti što je više moguće u to što se tiče novih operatera. I doista ne želim da na taj način radimo, pa se nadam da ćemo uspjeti svojim ambicioznim radom. E, no to je konkretno pitanje, radi se upravo o paketima i prekogranične dostavi, tako da smatram da postoji mogućnost da dođemo do zaključaka. Ne pokušavam e, pomiriti nepomirljive stvari, no i dalje mislim da je sve dovoljno usredotočeno. Nisam predložila nekakvih deset novih članaka. ćemo sažeti i koncizni i podržavam načelo boljeg zakonodavstva u svom radu. Zbog toga sve što radimo ćemo provjeriti, dvostruko provjeriti i pobrinuti se da stoji, da je na mjestu. Klaudija, da, dobri komentari. Ovdje se radi o poštenom pristupu, internom tržištu koje treba funkcionirati. I sami ste rekli da neka nadzorna tijela se poprilično različito ponaša od drugih, a o tome se radi. U jednom europskom kontekstu smo ovdje i direktiva o uslugama s najboljom voljom na svijetu nije uspjela stvoriti okvir gdje regulatorna nadzorna tijela svi sva odrađuju sve što trebaju. Neka da, neka ne. Ovo je tek manji aspekt toga i nitko se ne pretvara da će to riješiti sve probleme preko noći. No možemo barem nešto smisleno učiniti. Tako da mislim da je to sve s moje strane u smislu članka trećeg. Pogledajmo vaše prijedloge o tome kako se s time možemo pozabaviti i pružiti određenu diskreciju državama članicama na odgovarajući način. Smatram da smo ovime obuhvatili većinu komentara i zahvaljujem svima i drago mi da su svi e, doista obratili pažnju na ovaj dosije. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je rappelle que le... Hvala. Podsjećam vas da ćemo glasati 11. srpnja. Rokovi su kratki za postižanje dobrih kompromisa kako bismo imali čvrsto stajalište parlamenta vezano uz ovaj predmet. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Malo smo čak i uranili. Predlažem da sada krenemo na kratku pauzu jer osoba koja nam treba predstaviti sljedeću točku nije još stigla pet minuta stanke.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 sigurnosti cestovnog prometa. Imamo izlaganje komisije iz glavne uprave za mobilnost i promet, a radit će, govorit ćemo o pregledu tehničke ispravnosti na cestama i to vezano znači uz direktivu e, 2000 kroz 30 i aktivnosti prijevoznika, cestovnih prijevoznika vezano uz uredbu 1071 kroz 2009. godinu. Evo dajem riječ predstavnici komisije gospođa Janidu. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću vam prezentirati pregled e, izvješća koje smo proveli ranije ove godine vezano uz izvješća o pregledu na cesti gospodarskih vozila i to za izvještajno razdoblje 2013. 2014. godinu. Naravno imate na raspolaganju to izvješće. Radi se o obvezi država članica o izvještavanju vezano uz broj pregleda. U ovom momentu imali smo neka zakašnjenja, države članice su imali zakašnjenja. E, vidjet ćete naći na ovoj karti da neki e, zeleno kasne sa izvještajima. No, direktiva iz 2000. je izmijenjena direktivom iz 2010. godine kojim se uvelo e, neke nove odredbe što se tiče izvještavanja i u okviru tih novih odredbi imamo i ovo kašnjenje, imamo određene probleme vezano uz sukladnost, a što se tiče budućih izvješća, nadamo se da će svi biti u potpunosti e, sukladni. Ovdje na ovom slajdu možete vidjeti raspored e, provjera. Znači različitih e, vozila, ovisno o njihovom porijeklu država članica, drugih država članica i izvan Europske unije. Ponekad imamo dobro objašnjenje, a ponekad manje dobro, ali na ovom grafikonu možete vidjeti prije zaključaka je da za, ovom, za ovo razdoblje se broj provjera povećao i to za 31% e, u odnosu na prethodno razdoblje. Mi smo e, razgovarali e, s tim na, o tome na odboru za tehničku ispravnost i pregledu na cesti. Tražili smo objašnjenja Objašnjenje je da e, snage za provedbu zakona imaju neke druge prioritete, ali to smanjenje pregleda je kompenzirano boljim ciljanjem metode. I to je zbilja i slušaj, slučaj, to je dobro rješenje. To znači da se manje gubi vremena na provjere. Neću posebno sada govoriti o nekim državama, mogu vas o tome obavijestiti ako želite dobiti neke dodatne informacije. A sada informacije u ovom grafikonu su e, vezane uz broj zabranjenih vozila nakon provjera. Imamo znači e, postotak e, zabranjenih vozila koji se mijenja u odnosu na period, e, prethodni period, znači imamo za 2011. dvanaest 2012. 5,1%, a sada je to 9,8%, ali imamo velike različitosti u državama članicama. To ukazuje na to da li je ciljanje učinkovito ili ne. Isto tako u ovom grafikonu možete vidjeti da domaća vozila se lošije održavaju u odnosu na inozemna vozila. Sad možemo krenuti na sljedeći grafikon. Ovdje vidite E, koji su najčešći nedostaci o kojima nas izvještavaju države članice. Prezentaciju vam možemo dostaviti pa neću ulaziti u detalje i detaljno objašnjavati to. No, e, neke države članice posebno inzistiraju na posebnim nedostacima i države članice imaju svoje preference što se tiče e, pregleda a sad možemo e, prijeći na zaključak. Ovo su tri glavne točke izvješća. Prvo, znači je smanjenje broja provjera, znači 31,5%, to sam već spomenula. To bi bilo malo manje zabrinjavajuće ako, se to, ako je to popraćeno sustavno povećanjem broja zabranjenih e, vozila i to je znači e, u tom smislu pitanje ciljeva. S druge strane imamo ravnotežu između stranih i domaćih vozila ta ravnoteža nije uvijek e, postignuta u nekim državama članicama. U nekim državama članicama, perifernim državama članicama to je razumljivo, no to nije optimalno u svakoj državi članici. I na kraju imamo e, omjer zabranjenih e, vozila, vrlo mali omjer od 0,4%, znači da ciljanje nije učinkovito i da se ovdje gubi dragocjeno vrijeme za tvrtke. To ukazuje također i na velike probleme. Imamo 0,9% države članica, 89% gdje imamo znači domaća vozila koja se provjeravaju. Kad e, govorimo o ciljanju, moramo rješavati to pitanje u okviru nove direktive koja će stupiti na snagu sljedeće godine, a tom direktivom će se e, uvesti bolji sustav e, procjene rizika. Znači imat ćemo sustav ciljanja koji se nadamo će biti uspješniji. Hvala. Hvala vam puno. Evo, a sad e, uzimam imena onih koji žele se javiti za riječ. Wim van der Kamp, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Prostite, gospođo predsjednice. Ja ću pročitati ovu prezentaciju i to povezano sa paketom o mobilnosti. Ako sam dobro shvatio, gospođa Bulc je predložila da se poveća broj provjera za 3% za sve za sva djelovanja, sve akcije. Nisam dobro shvatio taj postotak od 3%. Posto, da li se radi o kabotaži ili o stanju, tehničkom stanju vozila. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je povezano sa suradnjom sa nacionalnim inspekcijskim službama. U istinu, imamo dobrovoljnu suradnju između inspekcijskih službi, takozvani ERC e, sustav, European Root Control, ako se ne varam, i htio bih znati koja je uloga e, te suradnje nacionalnih inspekcijskih službi. Isto tako vidim da su rezultati razočaravajući jer velike države članice Njemačka i Francuska nisu mogle ili nisu željele poslati svoja izvješća. To jednostavno e, konstatiram. A nije to nikakvo pitanje. S druge strane imamo i nizozemsko pitanje. U nizozemskoj stvara se dojam da cestovni vozači bogati iz Nizozemske se e, puno više kontroliraju nego siromašni e, vozači iz drugih država članica. To su glasine, ali bi želio znati šta o tome misli komisija. Hvala. A sada gospođa Šenanova, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Željela sam uzeti riječ jer sam bila izvjestiteljica u ime Europskog parlamenta vezano za ovaj predmet, ovu direktivu. Rasprava i prezentacija o kojoj smo čuli danas slična raspravu s koju smo vodili prije nekoliko godina, a radi se o E, provjerama, eventualnim diskriminacijama, razlike koje postoje između država članica. Što se mene tiče, ovdje nema nikakvih iznenađenja. Željela sam također e, izložiti nekoliko primjedbi, ali Wim van der Kamp e, je rekao ono što sam željela reći. Francuska i Njemačka bi trebale dostaviti informacije. Te informacije su nam potrebne, a s druge strane moramo imati sustav procjene rizika. Zbog toga smo željeli da se stvori sustav tih ciljanih provjera, kontrola, kad bi da vidimo koji elementi predstavljaju najveći rizik. A sve to na nediskriminirajućem temelju. Kad govorimo o informacijama vezano uz e, podatke o državama članicama o procjeni rizika, mislim da bismo trebali ići u tom pravcu. Hvala. Hvala. Gospodin Van Güntenberg. Hvala, gospođo predsjednice. Želio sam postaviti isto pitanje. Imamo smanjenje ove brojke, vrlo e, je to interesantno. Postavljam si pitanje vezano uz to da li je komisija provela analizu te činjenice. Mogu zamisliti da e, su određene države članice e, izložene proračunskom pritisku i to može objasniti smanjenje ove brojke. S druge strane, Slažem se s onim što je već, već rečeno. Vrlo je zabrinjavajuće da dvije velike države članice nisu poslale svoja izvješća. Komisijo, što ćemo napraviti vezano uz to? Da li ćemo pokrenuti nešto kako bismo dobili te informacije i bili sigurni da ćemo dobivati te informacije u budućnosti, stvoriti znači tu obvezu izvještavanja. To je upisano u europsko zakonodavstvo. Ako se to e, ponavlja na sustavski, sustavni način, da li je moguće da Europska e, komisija e, provede neke akcije? Gospodin Kramer. Hvala lijepa, hvala i na izvješću, ali malo me razočarao E, vi znate da Njemačka i Francuska zapravo nipošto ne brinu o europskoj regulativi. Mora se nešto dogoditi, pa vi ste zaštitnici zakonodavstva i direktiva i ne možete samo kazati nisu dali podatke i znamo da i tada neće dostaviti podatke. Tu se nešto mora dogoditi. Drugo, sve što se istražuje, e, mislim da 10% teških teretnih vozila je pretovareno. Da li imamo statistike, da li su Njemačka i Francuska ko, ti koji ne dostavljaju podatke, jest e, izradili neke tablice, naravno prekomjerno natovareno teretna vozila su velika opasnost, ne samo za vozače tih vozila, već i sve ostale sudionike u prometu, Treće, vrijeme upravljanja, vrijeme odmora. Mi smo jednom posjetili kontrolnu postaju i policajci su nam rekli da vozač nazvao policiju, evo 17 sati sjedim za e, volanom i nemam pravo na odmor, kaže moj šef. To nije izuzetan slučaj, to se događa jako teško. Zakon bez e, sustavne kontrola je bespotreban i neučinkovit. Da li komisija tu može raditi, e, dakle, istraži, odnosno da li može kontrolirati, mi imamo određeni broj kontrola koje smo utvrdili, što se događa ako taj broj nije ostvaren. Pogled u budućnosti, Dieselgate, e, ako ćemo uvesti vrijednosti i analizirati vrijednosti dakle emisija pod stvarnim uvjetima vožnje, da li će se i oni nadzirati. znamo što su inženjeri sve bili u stanju učiniti kako bi zaobišli zakonske odredbe. Da li će komisija istim u vezi raditi e, pojedinačne nenajavljene kontrole? Merci, monsieur Kramer. Euh, la Hvala gospodine Kramer. Vidite da sva ova pitanja predstavljaju velike uloge. Ne ponavljamo dovoljno da osoba koja umire na cesti, da to znači i sedam osoba u prosjeku koje postaju osobe s invaliditetom i to povećava troškove u našem društvu. Pravo pitanje kad govorimo o sigurnosti cestovnog prometa je pitanje kontrola. Ja kao predsjednica REP, oprostite ne, predsjednica znači odbora za promet i turizam, ja sam šokirana da u ovom paketu, rekao je Vim, da su ulozi velike, a što se tiče provjera imamo tatigrafe, ali to ćemo, na to ćemo pričekati do 2034. Do, do tada ćemo još imati jako puno smrti na cestama. Što čekamo? Gospodin Kramer je također govorio i o provjerama uvjeta i vremena odmora. Kad imate prijevoznike, vozače koji u svojim kabinama spavaju u zbilja vrlo lošim uvjetima, onda moramo biti svjesni da 2017. godine takva situacija više nije dopustiva. Osoba koja se nije dovoljno odmorila predstavlja rizik te naravno ima veću mogućnost da znači proizvede nesreću. A što se tiče transparentnosti, zbilja je nevjerojatno da velike države kao Njemačka i Francuska još nisu dale informacije vezano uz ovo pitanje sigurnosti cestovnog prometa. Dakle, komisiju. Ako nam možete dati dodatne informacije vezano uz to, evo, gospođa Ianidu, oprostite što nisam dobro pročitala vaše ime, a nakon toga ćemo dati riječ gospodinu Liježua. To je već malo lakše. Izvolite. Hvala. Prvo, Počet ću s ovim pitanjem e, dvije velike države članice, biti ću jasna. Nisam rekla da nismo dobili izvještaje od ovih država članica i vjerujte mi obavljamo svoje e, poslove. Oni su dostavili izvještaje, no nisu dostavile sve podatke, smo imali nove klasifikacije 2010. godine, imali su poteškoće, morali su uskladiti svoje zakonodavstvo, ali to su sada napravili i osigurali su nam da će dostaviti potpuno izvješće za e, sljedeće razdoblje i u to skladu sa globalnim pravilima. Znači, što se tiče ovih izvještaja, neke kategorije nedostaju. Željela sam, e, znači, jasno naznačiti da su te države surađivale i molim vas, nemojte od toga sad stvarati veliki problem. Oni su obavili svoj dio posla, mi smo obavili svoj dio posla i to više nije nikakav problem. Drugo, željela bih jasniti nešto vezano uz pravni temelj. Ovdje govorimo samo o tehničkim pregledima ispravnosti. Ovdje postoji pomutnja jer postoje druge inspekcije vezano uz radno vrijeme, a to će nam objasniti kolega Edi koji se bavi tim paketima mobilnosti unutarnjeg tržišta i tako dalje. Znači kad govorite o ovih 3%, to se tu ne primjenjuje. Imamo u novoj direktivi koja će stupiti na snagu minimalno 5% inspekcije, ali ovdje govorimo samo o tehničkim nedostacima. Nemamo također ni nikakvih saznanja o diskriminaciji, o kojem je govorio nizozemski kolega i u potpunosti se slažemo sa gospođom Šenhalovom. Oprostite ako nisam dobro izgovorila ime. Istina je da je procjena rizika ključno pitanje, novom direktivom će se ono riješiti, a isto tako u okviru sljedećeg znači e, izvještajnog razdoblja ćemo isto tako promicati i zagovarati puno ciljanije izvještaje. Ne znamo hoće li e, to e, države članice moći u ranoj fazi napraviti, ali mi ćemo u svakom slučaju zagovarati to rješenje. Što se tiče prevelike težine kamiona, to izlazi iz područja primjene našeg zakonodavstva jer ovo zakonodavstvo se bavi samo tehničkim nedostacima. Zbog toga vam ne mogu dati nikakve podatke vezano uz to. Evo, nažalost, nemam nikakvih elemenata o tome. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala, gospodin Ležua, izvolite. Ja ću odgovoriti na neka pitanja koje smo čuli, a nakon toga ću e, predstaviti izvješće komisije koje je usvojeno u e, ožujku. Kad govorimo o provedbi, imamo znači jedno važno pitanje koje želimo poboljšati to u okviru e, paketa o mobilnosti koji je bio predstavljen 31.3. Imamo znači sedamdeset 71 uredbu vezano uz ustanovljenje elemenata e, znači uspostavljanju zajedničkih pravila koje se tiču uvjeta za obavljanje delatnosti. Imamo znači države članice koje može, mogu tražiti informacije od drugih država članica te da zahtijevaju od tih država članica da provjere na terenu da li e, je tvrtka e, znači zbilja i ima sjedište u toj državi članici. U tu se postavlja pitanje postotaka provjera koje se trebaju provoditi od strane država članica u budućnosti. E, ovo tri, ovih 3%, ako se ne varam, se tiče kabotaže. U našem prijedlogu mi predlažemo da promijenimo pravilo o kabotaži, da pojednostavimo to e, pravilo, no Isto tako predviđamo da države članice u budućnosti trebaju e, izvršiti minimalni broj e, provjera što se tiče kabotaža, Ako imamo znači nelegalne kabotaže na e, teritoriju, e, države članice moraju preuzeti odgovornost i provoditi minimalni broj provjera i to e, posto, minimalno 3% takvih provjera. Imamo i ovu uredbu 1071. Želimo ovdje proširiti i informacije koje će države članice dostavljati u nacionalni registar o svojim prijevoznicima. Imamo znači e, broj kamiona i isto tako e, imamo i procjenu rizika, a taj nacionalni registar također, e, ti nacionalni registri su povezani u okviru ERU-a. Imamo znači dvije ili tri mjere kojima želimo poboljšati provedbu. Gospođo predsjednice, govorili ste također i o odmoru u kabinama, time se bavimo također i u reviziji e, uredbe o odmoru, obaveznom odmoru. Mi predlažemo da smanjimo e, znači e, ovo, ovaj odmor u kabini, a e, što se tiče e, tjednog odmora, određeni postotak u svakom slučaju treba biti izvan kabine. Ono što je važno da moramo organizirati prijevoz na takav način da se vozač može vraćati kući svakih tri tjedna. Drugo, što se tiče grafa vi ste govorili o ovom datumu 2034. o e, implementaciji budućeg pametnog takografa u svim vozilima. Imamo e, dvije stvari vezano uz to. Pametni takograf je bio usvojen e, i zakon, zakonodavstvo vezano uz to je svojeno prije dvije godine sad e, radimo na provedbi te uredbe, a radimo također i na tehničkim specifikacijama. Mi smo u kontaktu sa industrijom kako bi osigurali da pametan takograf bude na tržištu do srpnja 2019. godine. To je prva točka. Drugo, nemamo nikakvih obveza takozvanog retrofita. Znači oni koji e, nisu registrirani prije srpnja 2019. godine biti će opremljeni e, u uobičajenim takografom, a ne pametnim takografom. Što se tiče geolokalizacije, mi smo upravo pokrenuli um, studiju gdje smo uh, također uh, predvidjeli mogućnosti takvog refita, uh, takvog usklađivanja znači prije onog perioda prije 2019. godine. Evo mislim da sam odgovorio time na vaše pitanje. Merci beaucoup, Hvala, gospodine Liježua. Mogu li vas, vam postaviti jedno pitanje što se tiče ovog pitanja gospodina Van der Kampa i postotka? Ima znači izmjene vezano uz postotak kabotaže, ali države članice će imati obvezu minimalnih provjera što se tiče kabotaže. Možete li nam eh, to pojasniti? Što znači to e, izmjenjivanje kabotaže. To mi nije bilo jasno. A nakon toga ću dati riječ Vimu. Možete li nam možda odgovoriti na to? Željela bih točno znati što e, uzimate u obzir pod tom izmjenom kabotaže. Izvolite, Vim. Hvala. Što se tiče budućnosti, kako bi bio siguran da sam dobro shvatio, ako izvršimo tehničku i socijalnu inspekciju kamiona, to je jedna operacija ili se radi o više operacija? Jesam li ja to dobro shvatio? Gospodine Lježua, dva pitanja. Imate dva pitanja. Moje pitanje i gospodina Wim van der Kampa. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Prije svega sam govorio o izmjeni pravila i minimalnog ograničenja za kabotaže. Sada imamo znači tri e, operacije kabotaže u roku sedam dana nakon e, e, operacije kabotaže u državama članicama. U budućnosti imamo ograničenje broja operacija. A što se tiče našeg prijedloga, to je samo upisano u vrijeme u našem e, prijedlogu imamo operacije e, kabotaže u roku pet dana i to što se tiče međunarodnih e, operacija na području države članice. Mi smo znači maknuli ovo ograničenje što se tiče broja operacija, a kako to ne bi dovelo do liberalizacije kapotaže. Time e, u našem prijedlogu smanjujemo e, razdoblje u kojoj se znači operacija kabotaže može provoditi nakon međunarodne operacije i to sa 7 na 5 dana. Imamo znači e, novu odredbu koja nije prisutna u E, ured, sadašnjoj uredbi, a države članice moraju e, minimalno izvesti 3% e, provjera na području kapotaže, a kao referentni period uzimamo godinu minus 2. Ono što se događa u stvarnosti je da nadzorna tijela provode i kontrole, provjere, istrage koje pokrivaju periode različitih zakonodavstva. Znači, s jedne strane imamo znači i E, nadzor socijalnog zakonodavstva i grafa. Gospodin Rik je, želio bih postaviti jedno pitanje, nije mi jasno što se tiče ove kabotaže. E, znači, prije smo imali ovo razdoblje koje je trajalo sedam dana. Imali smo pravo na sedam dana. Da li se radilo, znači, o e, sedam radnih dana ili konsekutivnih dana? Nemamo tu sad e, koncept radnih dana ili praznike. Radi se o kalendarskim danima za međunarodne operacije. I radi se znači o kalendarskim danima za provedbu operacija kabotaže u državama članicama. Što se tiče dozvole za e, prometovanje e, kamiona, da li nemamo tu sad zabranu e, prometovanja dva dana osim onih koji imaju posebnu dozvolu za to, da li je tomu tako ili ne. Prijevoznik mora poštivati zakonodavstvo u državama članicama i zabrane prometovanja. Ako imamo znači tih sedam dana za izvršenje operacija kabotaže. Ako u okviru tih dana određene ne dane ne mogu e, voziti, onda ti kamiona neće voziti i neće moći izvršavati ni operacije kabotaže, niti međunarodne operacije kako bi napustili teritorij. Oprostite što E, ponovno postavljam pitanje, imamo tu zabranu mm, prometa tijekom vikenda. I mogu reći da što se tiče ovih izmjena prelazite sa 7 na 5. Ali od ovih 7, e, 2 dana E, prijevoznici nisu mogli e, voziti i mislim da što se tiče e, ovih promjena vi ste za de facto i liberalizaciji liberalizirali kabotažu i to je zapravo sadržano u samom prijedlogu komisije. Znači možemo reći da što se tiče duljine dozvoljene kabotaže, taj period niste povećali, ali ste liberalizirali pravila. Mais ça correspond To naravno eh, i dalje je u skladu sa eh, stajalištem komisije koje je željelo uvijek liberalizirati kabotažu. Da, hvala na ovim eh, pojašnjenjima, a mi sad nastavljamo dalje i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izlaganju komisije o delegiranoj uredbi o informacijama o multimodalnim putovanjima na razini EU-a i mjerama podrške za program CEFA. I sada dajem riječ e, gospođi Izabel e, Van Dorm koja je znači zamjenik šefa jedinice. Gospođa Van Dorm, dajem vam riječ. Euh, bonjour. Euh, peut-être Hvala. Prvo ću dati riječ ravnatelju koji je među nama, a nakon toga ću eh, vam eh, i predstaviti svoje izlaganje. Kako se zove vaš ravnatelj? Dobrodošli. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala Izabel što si mi kratko dala riječ. Gospođo predsjednice, želim vam reći da smo ovu akciju proveli u uskoj suradnji sa službama e, parlamenta kako bismo e, usvojili delegirane akte. Pozvali smo parlament e, na sastanak stručnjaka, a radi se o aktima u okviru E, ITS-a. Gospođa Van Dorm će vam predstaviti e, sve ovo u detalje i ona će vam e, vrlo detaljno predstaviti ovaj delegirani akt. Izabel, izvoli. Ja ću preći na engleski. Evo, možda ću ipak vokabular na engleskom jeziku ovo je e, uredba koja je usvojena e, u okviru paketa o mobilnosti 31.5. i sada smo u ovom periodu, kao što je gospodin Dretar skazio, imamo zapravo učeni sve e, različite akcije koje smo poduzeli kako bismo osigurali e, zapravo i konzultacije sa svim dionicima e, u državama članicama, te isto tako i parlament je bio uključen u stručnoj skupini kako bi se razvili dva teksta kroz 11 sastanaka od e, studenog e, do ožujka imali smo javnu konzultaciju, radionicu u 2015. godini i dvotjedni e, online konzultacije između rujna i studenog 2015. godine. Također studija koja je s tim u vezi izrađena, koja je zapravo pokazala pozitivnu usmjerenost mjera dosta bilateralnih eh, sastanaka sa dionicima kako bismo zaista bili sigurni da ova delegirana uredba će biti zadovoljavajuća za sve uključene i koje trebamo uključiti. O čemu je riječ? Govorimo zapravo o pristupu i razmeni E, statičkih i javnih i svih ostalih podataka o putovanja. Cilj je da se zapravo u čitavom modalitetu svih putovanja trebamo dobiti podatke. Ti podaci trebaju biti e, pristupačni kroz nacionalne baze podataka, a te podatke e, će se dostavljati u fazama, što znači da postoji e, koji je oblik samih nacionalnih pristupnih točaka. Još jedna mogućnost da bi se standardizirali sami podaci u nacionalnim e, pristupnim točkama i to je harmonizirani set podataka e, i formata kroz čitav niz e, oblika putovanja. Također i mogućnost e, prijevoda samih podataka u harmonizirani set podataka. Još jedna točka koja je bila jako važna u našim raspravama, to su uvjeti poslovanja, isto tako harmoniziranih uvjeta poslovanja, koji su kriteriji u samoj delegiranoj uredbi. Svi ovi podaci koji bi trebali doći iz javnih i e, privatnih e, operatora koji su zaduženi za transport i koje nude e, putovanja po voznom redu. Svi podaci bi trebali biti e, raspoloživi za čitavu transportnu mrežu, a isto tako pristup informacijama kao što su vozni redovi, e, te isto tako opis putovanja, dakle mogućnost putovanja osoba s invaliditetom, te podatke treba dostaviti do 2019 isto tako i mogućnosti stajanja vozila, standardne cjenik usluge do 2020. godine, a detaljne informacije i pretraživanje svih e, podataka o biciklističkim mrežama, točni vremeni dolazaka, polazaka do 2021. a što se tiče samih gradskih područja do 2023. godine. Ovo je su statični podaci, tako ih nazivamo kad govorimo o dinamičnim podacima, kao što je recimo podaci u realnom vremenu, e, kada će vlakovi doći, da li ima kašnjenja, to je malo kompliciraniji segment i u samom raspravi sa članicama i dionicima smo zaključili da bi države članice trebali ove dinamičke date u svojim nacionalnim pristupnim točkama uključiti. Ako to čine, onda trebaju pristupiti na isti način kao i kod e, podataka koje smo iz mislili. Delegirana uredba ne samo da je pristup podacima kao takva, već je isto tako riječ o tome da je to planiranje putovanja koje treba olakšati, a isto tako i isto tako možemo kazati da se možemo povezati s na nacionalne i lokalne e, mrežne usluge ako postoji potreba, znači ne prisiljavamo da se sve e, interkonekciju svih podataka, ali svakako treba odgovoriti odgovoriti na postavljene upite. Pored toga, preporučujemo i korištenje Europskog standardiziranog sučelja EPI koji je definiran isto tako i redefiniran što je to E, sama pristupna točka gdje je to e, geografsko pokriće kada meta podaci počinju završavaju i kako bismo znali u konačnici e, gdje i se vrši interkonekcija i isto tako i ugovorne obveze kao takve. Da bismo to realizirali mi imamo jedan pod podatkovni e, set podataka članice su dobili ovaj programski akcija potpore, program iz 2016. godine i sada smo zapravo uputili poziv e, dvijema članicama da se direktno uključe, koje će biti i sufinancirano na raspolaganju je 5 milijuna eura koje se može koristiti u članicama kako bi se implementacije ove delegirane uredbe provele. Oni mogu dakle vidjeti u vlastite situacije da li žele investirati u uključivanje dionika ili žele koristiti ova sredstva da bi se izgradili ova nacionalna pristupna točka ili će pristupnu točku koja već postoje u e, dakle podacima o sigurnosti prometa, o tijeku prometa i da li će se koristiti ova financijska sredstva o voznim redovima i da li će se lokalni podaci e, unijeti u propisane oblike podataka i datoteka što znači da se isto tako može pospješiti i razvoj ovog sustava u članicama. Rezultati bi trebali biti do kraja godine i onda bismo započeli od siječnja 2018. godine. Aktivnosti bi se trebali završiti do 2022. godine. Toliko o prezentaciji, još nekoliko slajdova na vašu informaciju, evo, za detaljnim podatikama, ali možemo sada, ako želite, započeti raspravu. Hvala na ovom izlaganju. Imali pitanje, gospodin Vin van der Kamp, izvolite. Gospođo predsjednice, hvala vam lijepa. E, moram iskreno kazati, nisam stručnjak u ovom području i niti u ovom dosjeu i zbog toga su možda moja pitanja neprimjerena, ali prvo pitanje što je to delegirana uredba? Znam, uredba, poznate su mi direktive i provedbene zakonodavne akte. Što je to delegirana uredba? Drugo pitanje, tko tu um, unosi podatke? Odakle dolaze podaci? Tko ih unosi? Da li su to poduzeća, željeznička poduzeća, autobusna poduzeća koja unose te podatke, da li će oni staviti na raspolaganje te podatke? I treće pitanje, kome to koristi? Da li je to za individualnog potrošača, da li je to multimodalni aspekt koji se želi promicati. Multimodalno znači da je i su to regionalni zrakoplovne luke. Da li mi to možete pojasniti tko tu kome s čime pomaže i potpomaže? Hvala, gospodin Hvala. Ja eto želim dobrodošli i kazati da eto da nisam stručnjak e, za ovu tematiku, ali hvala na ovom općenitom pregledu i hvala isto tako na ovoj jasnoj prezentaciji i samo dva manja pitanja koje bih postavio. Interesantno je vidjeti statičke podatke i sam vremenski okvir za njih kao i dinamičke podatke koje će se obuhvatiti. Kako ste došli, kako ćete doći do tih podataka, zašto ova razdoblja 2020. 2021. početak 2019. godine i treća faza 2021. godine koje se tiču zapravo e, samih biciklističkih staza i biciklističke mreže Evo, znači, detaljna mreža biciklističkih staza e, sa točnim vremenima dolazca, odlazaka. Da upravo ovakav raspored po godinama e, ima neku podlogu? Ja mislim da se ova 2020. i 2021. može ubržati, možda to previše kompleksno za postojeću mrežu, to je zaista će biti potrebno neko vrijeme za izradu toga. E, Zabrinutost koju želim izražiti, a to je programski isto tako i akcijski plan koji je zacrtan 5 milijuna eura koji će se podijeliti članicama 28-27 članica. Ja, ako dobro razumijem, idemo sa 100% dodanom sredstva, a ako se fokusira samo na jedan specifični projekt ili samo jedan od ovih četiri ili pet dimenzija koje se prikazale, jer možemo očekivati da su e, članice eto na taj način koji želimo pokrenuti. To je zapravo imperativ od kojeg krećemo. No, u osnovi imamo četiri ili pet e, potencijalnih ciljeva koje pratimo i svaki od njih e, može odabrati jedan ili drugi. U stvarnosti zapravo, ako sinergijski učinci, ako je to cilj, neće se susresti ovi učinci. Naravno, komisija može kazati da je nešto apsolutno potrebno i da želimo da to bude cilj, mi ćemo utrošiti na to 5 milijuna eura. Inače, sa 5 milijuna eura za čitavu Europsku uniju koja stoji na raspolaganju, da je to malo u neproporcionalnosti, možda pretjerujem kad kažem, e, prema troškovima, dakle, sam e, radni doprinos koji će se tu unijeti u ove projekti, čini mi se da nećemo doći do, do nekih rezultata. Zbog čega? 4-5 ciljeva, zbog čega ovih 5 milijuna eura kada bi se moglo zapravo neki važan cilj pratiti 150 milijuna eura i onda bi članice mogle e, na neki način sudjeliti više tih projekata. To je nešto što mi nedostaje u samim ciljevima i možda kada bi me netko postavio pitanje zašto dajemo proračun kako bismo 100% dobili e, netko mora administrirati te troškove u pet različitih smjerova koji se ponovno kažem, neće sresti u konačnicu. Zaista učinkovitost je tu upitna, a ne znam i vidjet ćemo da li ćemo to moći povezati sa, sa mobilnim ako se mobilnost u multimodalnom svijetu zaista ostvari. Naravno, moram istaknuti, nisam stručnjak u tom segmentu kao i kolega Van Kamp. Monsieur Kramer. Gospodin Kramer. Hvala. Hvala na prezentaciji, ali ja bih imao neka pitanja. A što se tiče integriranog, dakle, prodaje voznih karata, mi smo u trećem željezničkom paketu zaključili da i zapisali da imamo integriranu e, kupovinu karata. Realnost upravo suprotno, nakon deset godina još uvijek nemamo ovaj modul. Isto možemo kazati da u zrakoplovnoj industriji koliko god e, e, imamo na neki način zrakoplovnih kompanija, sve informacije možemo dobiti na jednom mjestu. Sama poduzeća u zemljičkom sektoru ne žele proslijediti informacije, ali sami sebi štete na taj način, a štete i svima drugima. Moramo izvršiti određeni pritisak. Ja želim dobiti međunarodne informacije, želim isto tako i kupiti e, samu voznu kartu. Ako se to moguće u zrakoplovstvu, zašto to ne bi bilo moguće i u kod željeznice, zbog čega je to tajna koja se treba štititi. Podaci o voznim karatama i cijene. Neki projekti iz Europske unije imaju i sufinanciranje. Pitanje je da li možemo dobiti informacije koje projekte započela Europska unija i da li se ti projekti koordinirano provode i ako uzmemo 4-5 studije koje, i 4-5 projekata koje nisu povezane međusobno, onda nećemo doći ni korak dalje. U kojem smjeru se dakle stvari kreću? Prodaja voznih karata naravno interesantna je, isto tako i nakon pariškog sporazuma. Kako stvar izgleda sa CO2 emisijama? Neki to već čine, dakle, od Brisela recimo do Madrida, ako uzmem avion, toliko je CO2 emisija, ako uzmem vozilo, onda je određeni drugi iznos i ako se koristim brodom, također imamo podatke. Dakle, ako nije samo riječ o cijeni, već i o spasu našeg okoliša, koje se tu opire tome? Zbog čega to ne funkcionira u ovom segmentu? Kad već navodim taj primjer, u međuvremenu mogu kazati da i željeznica, kad je riječ o dvije države prekogranično, onda mogu online i bukirati voznu kartu. Međutim, ako je riječ o trima zemljama, onda to nije moguće. Što znači iz Brisela prema ta, stali sam mogući u Parizu, noćni vlak prema Madridu, to ne mogu kupiti kao jednu voznu kartu, već moram, eto, s obzirom da je riječ o trima zemljama, e, moram ići u dva segmenta. Još luđa je situacija, a znate da sam ja frik, e, vozač bicikla, kad iz Berlina idem u Amsterdam i uzmem Intercity, mogu online bukirati svoju kartu, međutim ako iz Berlina, Amsterdam želim e, i svoj bicikl voziti sa sobom, u Intercity je to moguće, ja svoj bicikl ne mogu bukirati dakle e, mjesto za svoj bicikl. Ne znam zašto je to tako, to je ludo, to je zapravo diskriminacija samih turista koji se koriste biciklom i to je zapravo bio zadatak Europske unije da se tu i komisija uključi, da se provede jednako pravo za sve. Sjećam se auto vlakova kada nije bio problem. Ja sam mogao svoj auto prebaciti vlakom i do Berlina i do Ciriha, a i tada, prije 20 godina, u Berlinu su se dogodile demonstracije. Da li mogu e, i e, popeljati sa sobom motocikl, motor, međutim bicikl nisam mogao e, ponijeti sa sobom na autovlakom, ne znam. Evo, vi ste isto tako zaljubljenik u bicikle i ja tu tražim jednako pravo za sve. Sto je dozvoljeno za automobile, to ne može biti zabranjeno za bicikle. I sada se već radujem i zaista me zanima kako će komisija odgovoriti. monsieur Kramer. Je me retourne vers Hvala, gospodine Kramer. Evo, okrećem se komisiji. Gospođa Izabela. Gospodin Waters, izvolite. Hvala što se tiče gospodina Vanekampa. Kampa E, delegirane uredbe su moguće kada je riječ o delegiranom uredba jest delegirani akte. S obzirom da znate što su delegirani akti, onda ste zaista dobro informirani i o određenim uredbama. Što se tiče komentara gospodina Telička i gospodina Kramera i korištenja ovih 5 milijuna eura, zaista omotnica je mala, ali akcije koje planiramo e, i vrlo su specifične i usmjerene, e, međutim s obzirom da članice su na različitim stupnjevima razvoje, neki koji već imaju takve e, podataka, neki koji nemaju, neki koji moraju to tek ustrojiti, neki koji će morati ove pristupne točke revidirati kao takve, stoga imamo čitav niz e, usmjerenih e, akcija koje su dobro usmjerene, koje ćemo sufinancirati sa ovim e, sredstvima koje stoje na raspolaganju. Naravno da moramo shvatiti da moramo doći do smislenih rezultata, ne smijemo imati raspršenu akciju kroz 28 članica koje u konačnici neće e, uspjeti u realizaciji ove delegirane uredbe. Svakako e, korištenje bicikla i nošenje bicikla i prijevoz vlakom to u ovom akciji nije predviđeno jer to je riječ e, o mogućnosti multimodalnog prijevoza i nije usmjeren na e, zapravo kupnju voznih karata. Izabel, za ovaj drugi segment. Možda da se vratimo na pitanje tko daje što. U osnovi zapravo sve transportni operateri koji su akteri na tržištu, dakle to može biti javno poduzeće i javna služba, ali isto tako i e, privatna služba za tijeljenje automobila, jer svi podaci koji se nalaze nisu kontroverzni podaci zaista gdje se nalazi ako dakle mogu dati primjer podaci koji se daju. E, to nisu podaci koje nisu ni pošto tajni podaci, već to su podaci koje svakog treba razvijati i zapravo suprotno oni e, ih čine još dostupnijima gdje se e, zaustavlja vozilo gdje možete zapravo primiti putnike gdje je procijenjene eventualno prosječna cijena prijevoza. Sve su to informacije koje se zapravo javno primjenjuju, ali se mogu koristiti i za trajekte i isto tako željeznice, mogu se uključiti i zrakoplovne kompanije, metro, isto tako gradske željeznice, sve vrste transporta, a i recimo e, cijene autobusnog prijevoza. Tko može koristiti same podatke? Svi. Odgovor je svi, svi, jer to postaće e, otvorena baza koja će se dijeliti e, temeljem uvjeta poslovanja, a svakako, ovisno o vašem načinu korištenja, oni će postati kao takve poznati velika poduzeća ili pojedinačni razni elementi, svi ove aplikacije će moći koristiti se ovom bazom podataka. Što se tiče pitanja pristupa u fazama. Imali smo raspravu o tome u javnoj konzultaciji sa dionicima i sa stručnom skupima. Faze, pojedine faze koje će se koristiti, planiranje je tu u, s tim vezi jedna od najvažnijih faza i E, tražili smo podatke o tome što je izvedivo, do kada možemo imati koji segment i na neki način ovi godine su proistekle iz toga. Pokušali smo raditi koliko je god to moguće e, prema konsenzualnom rješenju i ovoj je koji postignu. Što se tiče geografske obuhvaćenosti, što je važno s tim u vezi, Multimodalno planiranje putovanje zapravo prelazi preko temeljne mreže, na neki način imate urbani segment, a isto tako imate u tom segmentu e, ključne točke, a što se tiče ovog mreže e, vidjet ćete da svakako imamo i urbane cjeline i urbana sjecišta koje će biti pokrivene ovim podacima pitanje CO2 emisija e, nije obvezujuće da se e, ističu ekvivalenti emisije po pojedinim e, vrstama prijevoza. Međutim, to je poticaj. Međutim, u delegiranoj uredbi to nismo propisali kao obvezujuće. Vjerujem da sam time odgovorila na sva postavljena pitanja. Gospodine Reuters, Gospođo Dorma, zahvaljujem na vašim prezentacijama i moram vam reći da ste uvijek dobro došli na sastanke našeg odbora. Gospodin Kramer, izvolite. U četvrtom željezničkom paketu raspravljali smo o tome da kada željeznička poduzeća ne bi bila u stanju u roku tri godine zajamčiti da sve informacije u čitavoj Europi stoje na raspolaganju, a i svi troškovi, da će komisija u tom slučaju e, poduzeti mjere. Mislim da je to tada dobro. E, da li se sada željeznice e, trude ili još tri godine čekamo Mislite li da oni nešto čine na tom planu? Monsieur Reuters, vous voulez bien répondre mm. Merci. Euh, merci la présidente. Gospodine Reuters, hoćete odgovoriti na to? E, gospodine Kramer, da kako da smo uključeni u to, kao što znate, ovaj paket je prvo stupio na snagu, imamo rok predviđen do 2019. da se sa željezničkom agencijom i drugim dionicima na tome radi i svakako ćemo pratiti razvoj događaja, mislimo da je ovaj delegirani akt jedna korisna dopuska aktivnost i očekujemo podosta aktivnosti koje će se iz ovoga razviti. No ne bismo trebali e, smatrati da ne pratimo ovo od strane komisije jer smo doista vrlo aktivni u tome. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Hvala. Hvala gospodine. Imamo li kakvih drugih pitanja? Gospodin Telička, malo pitanjima, izvolite. Hvala. Samo kratko, nije toliko pitanje koliko e, nastavak na ono što je kolega Kramer rekao. Jasno mi u potpunosti da ovo nije cilj delegiranog akta, no koristim ovu priliku e, i prisustvo ravnatelja e, vezano uz integrirano izdavanje karata. Polako dolazimo do posljednjeg koraka našeg mandata, no osim izvješća na vlastitu inicijativu nije došlo do razvoja događaja. Dakle, dajmo još malo od sebe, ne mislim da bilo tko od nas očekuje da ćemo integrirano izdavanje karata provesti kroz dvije do tri godine. No, ono što očekujemo i nadam se da se tu slažemo i da će doći do jednog postepenog procesa i svi znamo tko su uska grla, ne gdje su ili što su, već tko su uska grla u radu na integriranom izdavanju karata. Zbog toga bih očekivao da će se komisija parlamentu družiti i zajednički pokušati na tome poraditi i barem pokušati odraditi taj prvi važni korak jer doista o tome predugo vremena već sanjamo i razgovaramo bez ikakvih vidljivih rezultata. Dakle, samo sam to želio reći da ne bismo trebali pitanje integriranog izdavanja karata ostaviti po strani samo zato što ne spada pod ovaj delegirani akt. Monsieur Reuters, Gospodin Reuters. kratak. Dijelim ambiciju gospodina Teličke doista potrebna je aktivnost ovdje i mislim da je komisija najavila u svojem paketu mobilnost da se tako nešto predviđa, da ćemo raditi na pravima putnika željezničkih, multimodalna prava, što su također vrlo usko vezana tema i aktivnosti kojima ćemo se baviti unutar digitalnih e, pitanja. Imat ćemo dakle, dosta aktivnosti koje će biti u interesu vašeg odbora sastanak u Talinu 8. do 10. studenog i mislim da je komisija jasno najavila da će sljedeće godine raditi upravo na multimodalnom transportu i postoji jasna ambicija da se i na ovu temu još nešto više učini koja nije laka tema i no ne smijemo svejedno izgubiti iz uma. Dakle, u sve te aktivnosti mislim da komisija pokazuje jasnu ambiciju u smjeru koji ste vi istaknuli. Hvala. Hvala. Gospodine Reuters, neću sad više uzimati pitanja, drage kolege. Ovim ću zaključiti sastanak i zakazati vam sastanak. Da. Ovo je zadnji. Zadnja točka dnevnog reda, ali nemojte, gospodine Vimande, kam biti e, tužni. Naći ćemo se ponovno 10. srpnja u